colleagues, um, Dobrodošli na sastanak ovog odbora koji je među parlamentarne prirode između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, cjeloviti pristup migraciji. Srdačna dobrodošlica posebice kolegama iz nacionalnih parlamenta. Najprije bih Želio spomenuti dva, dvoje kolega koji su u središtu ove rasprave, Roberta Mecola i e, Cecil Kinge, koji će nam se uskoro obratiti. Kao predsjednik odbora LIBE, drago mi je da vam mogu poželjeti dobrodošlicu u trenutku kojeg možemo nazvati kritičnim i iznimno važnim za Europsku u odnosu na migracije to je čak nešto što je zapravo vrlo blago rečeno. Vidjeli smo sastanak jučer ministara pravosuđa unutarnjih poslova, danas će biti održan sastanak vijeća. Sve to ukazuje na to koliko je važna i kojih razmjera je ova migracijska kriza, izbjeglička kriza trenutno, a mi ovdje u Europskom parlamentu ne samo da smo uključeni i osobno, E, vidjeli ste mnoge hitne postupke vezane uz mehanizam premještanja 120 tisuća osoba. U glasovanje o tome je bio uključen parlament prošli tjedan. E, mi smo također uključeni i u dugoročne mjere koje su od presudne važnosti na ovom području. I to je ono što je važno. Ne radi se samo o razumijevanju hitnih mehanizama koji bi trebali biti odgovor na ovu izbjegličku krizu, već prvenstveno se radi o razumijevanju ovog pitanja u dugoročnim okvirima i migracijskom pristupu. Moramo voditi neprestano dijalog sa nacionalnim parlamentima po tom pitanju ne možemo učiniti sve to sami. Iz tog razloga smo e, izradili ovo samo inicijativno izvješće e, pod vodstvom naših dviju kolega, Roberta Mecola i Cecil kienke Mi kao Europski parlament smo zainteresirani za dugoročna rješenja za migracijsku i izbjegličku krizu, no isto tako za dugoročna rješenja vezana uz pitanja migracije u Europskoj uniji e, u cijelosti. E, drago nam je da imamo mnoge stručnjake u dvorani. Spomenut ću neke parlamentarce iz moje vlastite države članice, Kifazis, iz odbora za e, pravosuđe i unutarnje poslove. E, sve mi to pokazuje da imamo vrlo ozbiljnu publiku ljudi koji uistinu žele čuti što se događa u Europskom parlamentu. Mnogi kolege iz odbora za građanske slobode također dijele to mišljenje. Ovo je kritičan trenutak. Moramo razmijeniti e, ideje onome što bi se trebalo dogoditi. Dopustite mi da spomenem i neke statistike. Imamo 40 zastupnika iz nacionalnih e, domova, e, uključujući devet predsjednika odbora. E, sve ovo naglašava važnost teme o kojoj ćemo raspravljati danas. E, pozdravljam neke od naših govornika prije podne koje predstavljaju neke ključne agencije u ovoj raspravi. Direktor Sigan iz komisije. E, Europska komisija naravno da ima ključnu ulogu u dugoročnoj i kratkoročnoj strategiji direktor Cigan će nam se uskoro obratiti. E, također imamo zastupnika agencija za pravosuđe i unutarnje poslove koje će odigrati ključnu ulogu e, direktore odjela za građanske slobode i imigraciju u Italiji, Morcone. E, migracija je jedna od prioritetnih tema ovog odbora. Spomenut ću samo dvije aktivnosti koje su se dogodile prošli mjesec. Na plenarnoj sjednici u rujnu Europski parlament je zajedno sa predsjednikom komisije iznio novi prijedlog e, vezan uz e, takozvanu agendu za migraciju. Neću ulaziti u pojedinosti tog programa, jer znam da ste vi sa svim pojedinostima upoznati. A e, Roberta Mecola će nam i, e, i Kašetu Kjenge će nam iznijeti pojedinosti kasnije. Vrlo bitno je da smo u suradnji sa našim odborom za vanjske poslove, pod odborom za ljudska prava i e, odborom za pitanja razvoja. To je cjeloviti pristup migraciji. E, podnevni dio je posvećen nekim ključnim područjima koja su vrlo važna u e, kratkoročnom i dugoročnom okviru. Ne radi se samo o mehanizmima premještanja i preseljenja, već i o pitanju e, hotspotova, odnosno prihvatilišta koja Italija i koja Italija i Grčka uspostavljaju u suradnji sa agencijama. To je nešto što je u središtu interesa parlamentaraca. Mi moramo znati što zapravo znači ti hotspotovi, odnosno prihvatilišta, na koji način će biti organizirani, što su ti centri, ta nam pitanja postavljaju parlamentarci. Hotspotovi su od ključne važnosti u postupku e, preseljenja i premještanja 40 tisuća osoba i sve su to pitanja koja moramo postavljati e, kratkoročno, dugoročno i u e, dugoročnom kontekstu naši izvjestitelji su se pozabavili pitanjima migracija i izbjeglica. Drugim riječima, pokušali se odgovoriti na pitanje postoji li sustav azila koji je vjerodostojan i da li e, smo sagledali pitanje migracija iz prave perspektive. Vrlo mi je drago da izrađujemo ovo izvješće. Vjerojatno će to biti stalni dokaz e, naše predane strategije i radujem se razmjeni gledišta s vama tijekom dana. Sada ću započeti sa planom rada. Naši su izvjestitelji će nam iznijeti najprije uvodne napomene. Započet ćemo sa Robertom Mecola. predstavljam ih zbog e, nacionalnih parlamentaraca. Roberta je iz EPP-a i ona je ključni izvjestitelj vezan uz ovo pitanje cjelovitog pristupa migraciji na razini eu Roberta, izvoli imaš riječ. Hvala, gospodine predsjedniče. Bit ću kratka kako bih e, bilo dovoljno vremena i za druge govornike. Imamo mnogo pitanja danas i Nadam se da ćemo uspjeti razjasniti otvorena pitanja koja su na umu mnogih naših kolega iz nacionalnih parlamenta. Složit ćete se sa mnom da je ovo pitanje koje je prioritet na svim, e, u svim programima i e, e, vrlo je indikativno da se sastajemo na isti dan kada će se održati izvanredno vijeće šefova države i vlada. Nažalost, popodne neću moći ostati jer se moram priključiti sastanku na vrhu kojeg organizira moj klub zastupnika, ali kolega će me zamijeniti. Kao što sam rekla, sastajemo se nakon što su se države članice jučer usuglasile oko premještanja e, nekih 40 e, e, tisuća osoba no to je rezultat za koji napokon možemo reći da smo njima zadovoljni. To nisu brojke koje se, mogu sagledati samo statistički, to su roditelji i djeca. Dakle, 160 tisuća ljudi su e, ljudi kojima će se pružiti prilika za budućnost. E, to je nešto što je vrlo važno. Zakonodavstvo u koje sam bila uključena tijekom ovog cjelovitog pristupa i sa svojom kolegicom gospođom Kijenge iz SND-a sam pripremila ovo izvješće. Dakle, zakonodavstvo ne postoji u vakumu i kao zakonodavci moramo razumjeti zbog čega ljudi bježe, sa kojim preprekama smo suočeni i na koji način se to najbolje može riješiti. Vidjet ćemo da ako nemamo cjeloviti sveobuhvatni pristup koji sagledava sve aspekte migracija, nećemo napraviti nikakav pomak. Neki nam kritiziraju zbog toga što radimo riječ holistički, no ja moram insistirati da ako nemamo taj izraz holistički, cjeloviti, tada će ovo pitanje biti izolirano, zasebno i e, njega će se gledavati kao na području razvoja, e, vanjskih poslova, no to je nešto što moramo sagledati iz svih ovih perspektiva i e, izgraditi politiku na razini EU-a koja će biti pravi odgovor na ovu kriznu situaciju sa svih aspekata, jer Europa ne može biti tvrđava, već moramo početi upravljati stvarnošću E, ja dolazim iz Malte i mnogi su mislili kada se Malta prvi puta priključila Europskoj uniji da je ovaj izazov privremene prirode, no 11 godina nakon našeg priključenja Europskoj uniji mi smo uvidjeli da ne samo da je ovaj problem privremen, već migracije će e, se događati još dugo vremena. Populističke izjave ne funkcioniraju i mi kao politički čelnici i zastupnici moramo raditi tako da nas se mjeri prema našim riječima i reakcijama u okviru svih foruma i unutar naših izbornih jedinica. To je nešto se čime se bavim svakodnevno u svojoj izbornoj jedinici i uvijek šalim sljedeću poruku. Ne možemo jednostavno ukloniti sve granične kontrole i ne možemo jednostavno izgrađivati zidove. E, premještanje je važno, ali ne može biti jedini jedina reakcija, jedini odgovor Europske unije. Moramo ići dublje, moramo ići šire i nadam se da današnji sastanak na vrhu neće biti samo potvrda onoga što su ministri e, pravosuđa i postova dogovorili jučer, već ćemo nadići sam mehanizam premještanja i hitne mjere koje su odgovor samo na hitne situacije i da ćemo se gledati dugoročnu strategiju zajedno sa Ujedinjenim narodima, našim međunarodnim partnerima i drugim zemljama u regiji, jer ovo je globalni izazov i potreban nam je odgovor na globalnoj razini. E, možete ćete čuti argumenti da bez solidnog pristupa Europske unije nećemo napraviti nikakav napredak i naši građani će nas pozvati na odgovornost. I to upravo piše u našem izvješću, malo konteksta. 2014. E, godine e, Europska unija je registrirala oko 60 tisuća e, zahtjeva za azilom, što je bilo povećanje od 40% u odnosu na 2013. godinu. Aktualna kriza u Siriji i Libiji su nešto što ukazuje na to da će naš sustav biti pod još većim pritiskom i morat ćemo reagirati promptno i osigurati da naše agencije imaju sve resurse na raspolaganju koji su potrebni za rješavanje situacije na terenu. Ne radi se samo o resursima i to je vrlo važno. Europske agencije moraju ostvariti i konstruktivnu suradnju sa državama članicama, u protivnom neće moći obaviti posao koji moraju obaviti. E, agencije moraju imati dovoljno osoblja, moraju biti, osoblje mora biti dobro educirano, moraju imati dovoljno financijskih sredstava. Njihova uloga je ključna da bi bilo kakav pristup Europskoj uniji migracijama uspio. E, podupirem ovaj novi koncept hotspotova kojeg je e, zamislila Europska komisija u svom hrabrom paketu za migracije. To je vrlo dobra praksa, no hotspotovi se moraju ustrojiti što je moguće ranije i moramo pružiti konkretnu pomoć državama članicama na terenu. Naravno, e, postavljeno se mnoga pitanja što znači hotspotovi. Imamo deset različitih definicija e, onoga e, kako bi one trebale funkcionirati, da li će one biti mehanizam filtera ili će biti nešto poput prihvatilišta, da li će obrađivati zahtjeve tražitelja azila E, koja država će kamo slati osobe i također moramo uključiti i mehanizam određivanja sigurnih e, trećih zemalja porijekla jer ne možemo imati sustav koji je vjerodostojan ako nemamo e, promptni, brzi sustav vraćanja osoba koje nemaju pravo na zaštitu. Moramo znati točne rokove i Sigurna sam da će se komisiji postavljati upravo ta pitanja, također kako će na terenu sve to funkcionirati i kako agencije mogu pomoći u okviru tog mehanizma vraćanja, e, kako ćemo osigurati pravo na spajanje obitelji i kako će se ponašati prema djeci. I to je vrlo, vrlo važno. Drugim riječima, radujem se današnjem sastanku i e, zanima me gledišta, zanima me vaša, gledišta. Hvala lijepa Roberta. Dajem riječ Cecil Kjenge. Cecil Kjenge je ključna izvjestiteljica iz Kluba zastupnika socijalista demokrata. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Današnja rasprava se održava svega nekoliko sati od održavanja važnog sastanka, izvanredni sastanak o migracije, možda posljednja prilika za zemlje članice da pruže vjerodostojan i koherentan odgovor na humanitarnu krizu koja je u tijeku u Europi. Naše oči su uporene k njima. Nećemo se zadovoljiti polovičnim odlukama ili odgodama. Također nećemo slaviti izolaciju nekih e, zemalja članica koje predstavljaju manjinu. Jedna stvar je sigurna, gospodine predsjedavajući. Sam po sebi program premještanja tek 120 tisuća tražitelja azila neće biti dovoljan kako bi se stabilizirala situacija u kojoj trenutno živimo. Europski program vezan za migracije te naša izvješće o inicijativi u Mediteranu s kojom radim zajedno sa kolegicom Mecolom sadržavaju čitav niz mjera koje se tek ukoliko se uzmu zajedno moći biti temelji za jednu buduću politiku upravljanja migratornim tokovima. Zahvaljujem predsjedavajućem što je iznio faze zahvaljujući kojima smo došli do ovog izvješća. Aktivacija pristupa hot spot, to je nešto čemu ću se danas e, baviti, je zasigurno važan korak naprijed preuzimanju odgovornosti od strane Italije i Grčke. Međutim, to mora uslijediti politika solidarnosti od strane drugih zemalja članica. A naročito da bi funkcionirao ovaj pristup s jedne strane mora imati jednu učinkovitu politiku premještanja, a s druge strane jamstvo politike povratka uz poštovanje temeljnih ljudskih prava. Zahvaljujući doprinosu stručnjaka koji sjede za ovim stolom, sigurna sam da će se mnoga nerazjašnjena pitanja riješiti. Mnoge sumnje će se razriješiti, to se nadam. Imam povjerenja u talijanske i grčke vlasti i vjerujem u sudjelovanje specijaliziranog osoblja iz agencija poput EASA i Frontexa. Međutim, osobno sam začuđena odsutnošću agencije, Europske agencije za temeljna prava. A ipak ovaj parlament je više puta ponovio da je zaštita osobe i njezinih temeljnih sloboda treba biti u centru svih naših politika. Ono što danas očekujem od ove rasprave jest garancija da će se tisućama muškaraca, žena i djece koje svakog dana dolaze na naše obale, da im se neće negirati njihova prava i da im se neće oduzeti njihovo dostojanstvo. Potreba identifikacije ne treba se događati na uštrb ljudskih prava. Prihvat u pristupu spotova nikad se ne smije pretvarati u zatvaranje ponoviti da je nezakonito zadržavati ljude preko određenog vremenskog roka bez odluke nadležnog pravosudnog tijela. I presuda suda u Strasburu je to, je to potvrdila. I na koncu još par riječi o jednoj temi koja mi je posebno na srcu. Riječ je o politici povratka. Nije rečeno da će popis sigurnih zemalja garantirati međunarodnu pomoć za, ove ljude. Nasuprot tome vjerujem da, se, da može doći do raznih vrsta diskriminacije te podjele na izbjeglice prve kategorije i druge kategorije. Moramo se prisjetiti da konvencija iz Ženeve predviđa ocjenjivanje osobne situacije svakog potencijalnog tražitelja azila. Na poruka je jasna, ne možemo napraviti korak unatrag kad je riječ o ljudskim pravima. Sigurna sam da ćete nam dati detaljnu sliku trenutne situacije. Nadam se da ćete razriješiti brojne sumnje koje će se iskazati tijekom današnje rasprave. Hvala. Hvala Cecil. A sada u ime nacionalnih parlamenta gospodin Claude Adam, član odbora za vanjske i europske poslove, obranu, suradnju i migraciju iz e, Zagrebačkog doma Luksemburga. Ima riječ, izvolite. Dame i gospodo, dragi kolege, veliko mi je zadovoljstvo i čast što mogu izraziti E, mišljenje u ime odbora za vanjske i europske poslove e, Luksemburškog parlamenta. Današnja tema je izuzetno složena i izuzetno hitna, to znamo svi. Odbor kojem pripadam zadužen je za evropske i vanjske poslove, ali i za pitanja vezana uz migracije. To mu daje određenu prednost. Mi smo zaduženi za pitanja suradnje i to nam omogućava da utječemo i na uzroke migratornih tokova. Ne zalažemo se za rješavanje ove situacije isključivo vezano u sigurnosna pitanja, bavimo se obranom, dakle možemo se baviti i pitanjima trgovaca ljudima u Mediteranu i tako dalje. Mi smo privrženi ovom holističkom pristupu kada je riječ o rješavanju trenutne izbjegličke krize. I mi primjenjujemo jednako načelo u Luksemburgu. Aktivan pristup, solidarni pristup, potpuni pristup, to su ključna načela jednog učinkovitog e, odgovora. Luksemburško predsjedništvo trenutno se zalaže upravo za takvo rješenje ove krize. Drago mi je da su uz nas u ovoj bitki i Europski parlament te odbor Libe. To pokazuje međusobno zavisnost eh, za evropskih zemalja te obavezu solidarnosti. Dame i gospodo, međuzavisnost eh, evropskih zemalja članica je u centru gradnje Evropske unije. Europa se ne gradi na riječima, ona se gradi konkretnim projektima koji stvaraju efektivnu solidarnost. U svibnju 1950. Šuman je predložio upravo to. Tada je jačanje međuzavisnosti među državama bio najbolji e, recept za stvaranje Europe. danas Solidarnost, o kojoj su govorili Šumanimo, ne postoji na različitim razinama, ali moramo nastaviti ponavljati ovo načelo i u nekim drugim sektorima, među kojima je upravo ova migracija. Danas imamo obavezu iskazati solidarnost u upravljanju migratornim tokovima. Imamo i odgovornost dati dostojanstveni prihvat onima koji traže sklonište u Luksemburgu. U našem parlamentu smo se više puta bavili pitanjem migracija, kako na razini odbora, tako i na razini sjednice parlamenta. Surađivali smo sa našim ministrom za vanjske poslove, te brojnim evropskim međunarodnim dionicima. Moramo prihvatiti izbjeglice na našem teritoriju, moramo dati svoj doprinos u pronalaženju evropskih rješenja. Dakle, naša obaveza je dvostruka. Izazov je dvostruk, dakle, promovirati integraciju putem brzog pristupa tržištu rada te upravljanje toka koji neće tako brzo presušiti. To će od nas tražiti srednjoročna i dugoročna rješenja. Htio bih naglasiti upravo da sveobuhvatni pristup ovom izazovu koji predstavlja migracija treba obuhvatiti i dijalog sa svim dionicima civilnog društva kako bi se poradilo na integraciji razlog zbog kojeg ćemo idućeg tjedna u Luksemburgu održati dijalog sa osam nevladinih organizacija koje se bave upravo prihvatom i integracijom izbjeglica. To se zove kolektiv Refuge Luksemburg. Tijekom luksemburškog e, predsjedanja naš zastupnički dom već, je, već se počeo zalagati na europskom planu. Naš odbor je više puta raspravljao na razini odbora međusobnoj suradnji, na suradnji po sigurnosnim pitanjima sa evropskim kolegama. I tada smo ponovili potrebu sveobuhvatnog pristupa. Zaključak Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta traže od Europe da nastavi na provođenju programa za migraciju koje je predstavila komisija, te ohrabrujemo stvaranje e, zakonitih puteva migracije koji bi omogućilo da se dokine uloga krijomčara ljudi. Važno je osnažiti suradnju između Europske unije i matičnih e, te tranzitnih zemalja. Pred ovim velikim migratornim tokovima e, nisu dovoljne samo operacije spašavanja u moru. Potrebno je uništiti ove mreže krijumčara. Zato hrabrujemo zemlje članice da se uključe u ovaj sveobuhvatni solidarni pristup te da zajedno koordiniramo migratorne tokove. Tako ćemo moći ostvariti i, cilje, i razvojne ciljeve prema programu UN kako bismo riješili problem na izvoru. Konferencija na kojoj smo nedavno sudjelovali, tamo se ustvrdilo i da e, solidarnost e, kada je to potrebno, da je potrebno između europskih zemalja i izbjeglica i preporuču se da se pronađe dugoročno i učinkovito rješenje na razini Europske unije kako bi se ravnomjerno podijelile osobe koje će biti premještene, odnosno preseljenja, to su osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita. Više puta smo istaknuli da dovršetak sukoba u Siriji te stabilizacija Sjevera Afrike da su da je to ključne važnosti kako bi se smanjili migratorni tokovi prema Europskoj uniji. Danas je neophodno izraditi listu sigurnih trećih zemalja koje te treba revidirati postupke traženja azila kako bi došlo do europskog obvezujućeg mehanizma i zato što smo vidjeli koje su ograničenja trenutnog dublinskog sustava. Ovim pitanjima ćemo se baviti i na sastanku koji će se održati krajem studenog, a ovo pitanje će se naći na dnevnom redu sastanaka e, predsjednika odbora za suradnju i razvoj koji ćemo organizirati 11. prosinca. Kao što je rekao kolega Klod, e, Jean-Claude Juncker na plenarnoj sjednici u Strasboru došao je došao je trenutak da se pozabavimo u ovoj krizi, nemamo alternative za to. Danas se u Briselu susreću šefove država i vlada, nadam se da će oni razumjeti ovu poruku koju ćemo danas poslati, da će pokazati svoju da će preuzeti svoju odgovornost i da će preuzeti obavezu da budu solidarni. Jučerašnje vijeće je išlo u dobrom pravcu, iako se predsjedništvo nadalo da će izbjeći glasovanje. Ne možemo samo uzivati, moramo i davati, ne smijemo kao Europa samo uživati u blagodatima, moramo se i zalagati kako bismo pomogli kada je to potrebno. Europska unija mora biti zajednica solidarnosti. Moramo se boriti protiv nacionalnih egoizama. Dosta je sa politikom zatvaranja. Pravo na azil je temeljno pravo i moramo učiniti sve što možemo kako bi se ovo pravo poštovalo. I za kraj dozvolite mi da kažem nekoliko riječi o Schengenu, riječ o malom mjestašcu Luksemburgu između Luksemburga, Njemačke i Francuske, koji je postao koji je postao simbol jednog od najvećih uspjeha Europske unije, odnosno otvaranja unutarnjih granica. To je načelo koje se sada dovodi u pitanje. Florian Filip, bivši predsjednik Front Nacionala i evropski zastupnik, je posjetio Schengen sa drugim francuskim militantima te stranke kako bi proslavio ponovnu uspostavu unutarnjih granica. On je stavio jedan cvjetni vijenac kako bi iskazao kako, kako bi to proslavio. Međutim, Schengen se ne može dovoditi u pitanje u ime raznih nacionalizama. Zatvaranje granica može biti privremeno. Može se, to, to, to se može napraviti u skladu sa osnivačkim ugovorima. I upravo ovaj posjet Fronacionala u Luksemburgu je nešto u čemu su sudjelovali drugi europski zastupnici poput Goebbelsa, koji je eh, na, mjestu ministra svojevremeno upravo potpisao taj ugovor. Luksemburg će nastaviti raditi sve što je moguće kako bi upravljao migratornim tokovima i kako se oni ne bi instrumentalizirali. Naša želja za obranom Europe je jednako jaka poput one koja ju je izgradila. Hvala vam na pažnje. Ispričavam se što vas prekidam, ali htio bih da se svi drže dodijeljenog vremena za riječ. Deset, to je deset minuta. Htjeli bismo kasnije imati vremena za raspravu. Svi ste došli upravo radi toga i želim se osigurati da to možemo kasnije učiniti. Kad pa dolazimo do prvog e, dijela našeg današnjeg sastanka, do rasprave o pristupu hotspot, Vidjeli smo da, je ovdje, da su ovdje potrebna dodatna pojašnjenja ovog pristupa. U travnju i svibnju kada je komisija to predložila, i u srpnju kada je povjerenik Avramopoulos ponovno to opisao za Italiju, ali ne i za Grčku. Eurozastupnici su se pitali što će agencije činiti, što će trebati dakle, uložiti zemlje članice. To je jako vidljiv dio europske solidarnosti. To ljudi gledaju na televizijskim ekranima. Dakle, to je prvi humanitarni odgovor to je jako važno pitanje. To je dio ovog mozaika koji uključuje i premještanje. To su jako važna pitanja za Grčku i za Italiju. Dakle, danas su s nama prisutni predstavnici agencija i počinjemo ovu sesiju Želim vam e, reći kako ćete, postav, kako ćete kasnije eventualno postavljati pitanja, javljati se za riječ. Imate pred sobom zeleni papir. Ukoliko ste iz nacionalnog parlamenta, ispunite taj dakle zeleni papir. Koliko se želite javiti za riječ, nakon toga podignete ruku i kolege iz e, tajništva će se pobrinuti dalje za postupak. Ne, nema, ne znamo sva vaša imena i bilo bi zbilja dobro kada biste ispunili taj dokument kako bismo vas mogli dakle identificirati i uzeti taj papir. Započinjemo sa Martinom Sigenom. On će opisati sa Martasom Martom Sigan. Ona će opisati dakle, situaciju u ime Europske komisije. Hvala vam lijepa. Poštovani kolege Europskog parlamenta i predstavnici nacionalnog parlamenta, kolege iz agencija, Drago mi je što vidim da ste u moju jutarnju sesiju odlučili posvetiti pristupu hotspot. Prvo ćemo uspostaviti prve takave pristupe u Italiji i u Grčkoj. Skoristila bih priliku i zahvalila Europskom parlamentu, zahvalila bih vama što ste pozdravili koncept operativne pomoći kojim ćemo pomoći graničnim zemljama upravo putem hotspota i to u rezoluciji od 10. rujna. Moću vam opisati pristup hot spota, ali prije toga želim nešto reći što je već rečeno od kolege koji su se prije mene javili za riječ. A to je dati vam kontekst ove situacije i reći vam da je na početku rada ove komisije predsjednik Juncker došao u Europski parlament predstaviti svoji deset prioriteta. I jedan od tih prioriteta je bio i jest migracija. Europska komisija je potom predstavila program, dakle Europski program e, za migracije. I ona se ne bavi samo kratkoročnim prioritetima i hitnoćama, već je to sveobuhvatno i sveobuhvatan i uravnotežen pristup o tome kako upravljati migracijama, koristiti njihov potencijal, kako se nositi sa različitim unutarnjim i vanjskim aspektima, u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju, dakle u idućim mjesecima i godinama. Dakle, činjenica da se održava, svakoj sastanci održavaju redovno, da se bavimo sveobuhvatnim pristupom, kako su rekli kolege, to je odlična stvar. I nastavit ćemo raditi na ovim pitanjima, ali u međuvremenu smo se suočili sa dosad neviđenom krizom koju su uzrokovali različiti čimbenici, neki od njih ovise o nama, drugi pak ne, ali situacija je takva kakva jest i napori se ulažu kako bi se ona riješila. Zato su svi dionici Europske unije uključeni u njeno rješavanje, a situacija je jako dinamična i pod luksemburskim predsjednicom održana su već tri sastanka ministara unutarnjih poslova Našli su se prošlog tjedna, našli su se jučer, tu su donesene važne, odluke kada je riječ o solidarnosti i premještanju izbjeglica. Danas se ponovno sastaje Europsko vijeće vezano za ova pitanja. O tome su već raspravljali šefovi država i vlada u travnju te u lipnju. U Europskom parlamentu također ne govorite samo o sveobuhvatnom pristupu i programu, već vrlo brzo odgovarate na e, potrebe proceduralnih e, potreba, o tome kako provesti paket o kojem smo raspravljali. I od kada je došlo do ove krize, već smo predložili dva provedbena paketa, koji će vrlo brzo stupiti na snagu. Jučer ste na sastanku odbora Libe imali predstavljanje u drugog od ovih od ova dva paketa i neki njegovi elementi su upravo objašnjenje sustava premještanja, a od ključne važnosti u tom sustavu je upravo pristup hotspot. Ono što ću sada učiniti je da ću vam vrlo brzo objasniti što je pristup hotspot. Jer mislim da o tome postoje različita mišljenja. Ukratko, riječ je o operativnom konceptu. Konceptu o tome kako agencije mogu dati operativnu podršku zemljama članicama koje se suočavaju sa velikim migratornim pritiscima na vanjskim granicama. Riječ je o operativnom konceptu u kojem agencije zajedno rade u zemlji članici koja je pod velikim pritiskom. Dakle, to se nalazi u programu e, za migracije vezano uz hitne slučajeve. Praktično, Evropske agencija Frontex, Europol, Eurojust i EASO pružaju zajedničku i organiziranu pomoć dakle, ovim zemljama E, koordinira se timom stručnjaka i to iz čvorišta, iz koordinativnog centra koje objedinjava agencije i nacionalne stručnjake iz zemalja članica. To, je, to obuhvaća i uspostavljene svojevrsne akcijske skupine task force u svakom u svakoj od ovih zemalja. Kroz ovaj sustav će se osigurati koordinacija dakle, sa nacionalnim vlastima. Hotspot obuhvaća čitav niz elemenata u lancu upravljanja migratornim krizama, dakle obuhvaća identifikaciju, registraciju, uzimanje otisaka prstiju. On će također pomagati u drugim nastavnim postupcima za tražitelje azila, podržavat će, dakle, pružat će pomoć i u procesu povratka, te e, će sudjelovati u radu na uništavanju mreža krijumčara. Moramo se osigurati da se svim ovim upravlja iz jednog centra. Također, ono će omogućiti stvaranje privremenih e, sustava, odnosno schema premještanja. Dakle, konkretno, Frontex će se osigurati da se po dolasku pojedinci identificiraju, da se registriraju, da im se uzmu otisci prstiju. On će prikupljati podatke relevantne za njihovu situaciju, te za borbu protiv krijumčara ljudima jedinci će se tada preusmjeriti ka postupku tražitelja azila, odnosno ka postupku povratka. U tom trenutku će EASO pružati pomoć informacijama, registrirat će pružatelja azila, te će pomagati u stvaranju dosjea, te sudjelovati u postupku premještanja. Europol će sudjelovati u prikupljanju informacija koje će biti od važnosti za istraživanje krijumčarskih mreža. Eurojust će dovršiti potom posao, kao pomagati će pravosudnim tijelima. Frontex će također pružati pomoć pri e, povratku ovih ljudi, dakle to obuhvaća organizaciju odgovarajućih letova i tako dalje u kakvoj je fazi provedba. kad se usvojilo, usvojio program za migracije, vidjeli smo značajan napredak, ali razvoj situacije na terenu je ubrzao stvari. Sigurna sam da će predstavnici agencija, kao što je gospodin Morkone, dati detaljne informacije o tome što se događa na terenu. Mnogo toga se već poduzelo, kako u Italiji, tako u Grčkoj. Za komisiju e, prošlog ponedjeljka, 21. rujna, održali smo seminar o premještanju, dakle Italija i Grčka su predstavile svoje programe, te odluke o premještanju. To uključuje dakle i dio provedbe sustava, odnosno pristupa hotspot. Dakle, to je za nas bila prilika da razjasnimo razne elemente o tome što se doista događa u Italiji Grčkoj, što im je potrebno i koje nam osnovne podatke zemlje članice mogu dati kada je u pitanju razmatranja pomoći. Odluka o premještanju nedavno je usvojena i dakle prva premještanja očekujemo od počevši od 1. listopada. E, odluka je o tome nedavno stupila na snagu. Situacija u Italiji. Koordinacijski centar, za koji sam vam rekla, da se zove Europska regionalna akcijska postroba, je uspostavljen u Kataniji. Časnici za vezu su upućeni u Katanju iz EASE, e, e iz Frontexa, iz e, Europola. Eurojust je uspostavio kontakt s pravosudnim tijelima u Kataniji, predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, policije, financijske policije također su tamo bili prisutni. Za Italiju smo identificirali četiri ulazne točke, dakle četiri hotspota, Lampedusa, Porto Empedokole, Trapani i Pocalo. Tamo su otvoreni privatni centri kapaciteta 1500 osoba. Još će se dva takva centra uspostaviti i to će biti Augusta i Taranto. U Grčkoj se radi na provedbi pristupa hotspot i koordinacija će se uspostaviti u Pireusu u uredu Frontexa koji već postoji. Komisija i agencija ocjenjuju potrebe Grčke i očekuje se da ćemo uskoro utvrditi hotspotove. u ponedjeljak smo, da, smo istaknuli svoj rad dakle na programima ovih dvaju zemalja koje od velike važnosti. Moramo ga dovršiti kako bismo dobili kompletnu sliku situacije. I ponovno kad je riječ o Grčkoj, novi razvoj događaja, tim će toga će se dotaknuti drugi kolege jest da je Frontex već prisutan dakle, na teritoriju, sudjeli operaciji Poseidon. Agencija ima 85 časnika na otocima i njima će se pridružiti dodatno osoblje. Operativni plan u sa jasom se finalizira. Agencije su također e, osnovale e, sedam mobilnih ureda u Egejskom moru u svrhe registracije. Dakle, radimo vrlo blisko sa vlastima kako bismo uspostavili dakle hotspotove na vrijeme. A komisiji smo odlučili poslati naše kolege, naše dužnosnike na teren kako bi pomogli na licu mjesta. Da zaključimo ono što mislim da je važno u Italiji i Grčkoj, a ono što će definirati uspjeh pristupa hotspot, je da identificiramo gotovo 100% dakle izbjeglica, te da ih uputimo prema drugim zemljama članicama. Dakle, nastavit ćemo usko surađivati sa ovim dvama zemljama kako bismo se osigurali da ovo bude priča o uspjehu. To je potrebno kako bismo riješili ovu kriznu situaciju ću dozvoliti kolegama da e, s vam se obrate, da kasnije s vama raspravljamo, ali prije toga želim reći da govorimo o kriznoj situaciji i činjenici da se predsjednici vlada i država nalaze i poduzimaju odluke, a mi moramo djelovati na terenu. Moramo riješiti ovu kriznu situaciju to će nam pomoći da se vratimo glavnim ciljevima programa za migraciju, da se pozabavimo ovime na otvoreni sveobuhvatan način, da sagledamo migracije kao mogućnost, kao potencijal kao način da se pozabavimo svakom osobnom pričom. Dakle, moramo imati na umu tu perspektivu kada govorimo o krizi, zato što smo trenutno u kriznoj situaciji koju rješavamo i moramo ujediniti sve naše napore kako bismo to postigli, ali također moramo biti ambiciozni, moramo gledati unaprijed, imamo program koji obuhvaća sveobuhvatni pristup, dakle već u svom naslovu i moramo raditi kako bismo ga ostvarili tijekom idućih godina. Jedan važan element koji vam može pomoći u formulaciji vaših eventualnih pitanja je da je hotspot pristup hitna pomoć, to je operativno rješenje za krizne situacije, ali ono što još moramo osigurati je da kako veli program migracija, da pripremimo dakle dobro zakonodavstvo u, vezano uz azile moramo se osigurati u, dakle u provedbu europskog sustava azila dakle u drugom paketu tih mjera e, smo e, razgovarali i provedba ovog sustava je od ključne važnosti kako bi se izbjegle ovakve krize u budućnosti, dakle djelujemo na više frontova. Hitnoća je hitnoća, moramo odmah djelovati, ali također moramo nastaviti i u ovom širem kontekstu i na tome radimo. Hvala vam lijepa. Uh, Hvala lijepa. Također trebam spomenuti da je jedan od velikih pitanja u parlamentu jučer bio uh, mehanizam privremenog uh, premještanja mi sada očekujemo budući razvoj događaja po tom pitanju. A sada želim predstaviti gospodina Morkonea, on je pročelnik odjela za građanske slobode i migraciju u Italiji. Nešto će nam reći više o hotspotovima, onome što je Italija uradila do sada. Italija zna kakva je stvarnost, zato gospodine Morkone imate riječ. Hvala, predsjedavajući. S velikim zanimanjem poslušao sam ono što je do sad rečeno. Htio sam biti prilično kratak. Želim reći da ovaj odbor treba shvatiti kako je Italija posljednje dvije godine na moru spasila 300 tisuća osoba. Ove godine do 22. rujna spasili smo na moru 129.392 osobe samo u posljednjem vikendu, posljednja dva dana, spasili smo još preko 6000 osoba. To kažem bez ikakvog hvaljenja. Imamo više od 120 tisuća osoba koje su prihvatilištima plus maloljetnici bez pratnje. Na nacionalnoj razini učinili smo već mnogo. usvojena je odluka na skupini koordinatora državne, lokalne i regionalne razine na našoj konferenciji. Donijeli smo odluku prema kojoj se prihvat migranata vodi na e, lokalnoj razini ovisno o postocima. Imamo čitav niz najboljih praksi u e, pogledu integracije o kojoj se prije govorilo to su e, projekti e, na komunalnoj razini SPRAR. Posljednje dvije ili tri godine e, mnogo smo naučili i napredovali u pogledu prihvata. 10 do 15 tisuća imali smo u prošlosti u prihvatilištima, a sada imamo preko 100 tisuća. Dakle, još 10 tisuća mjesta bilo je predmetom E, natječaja koji je izdao Ministarstvo unutarnjih poslova, ministar Alfano i nadamo se da će naša infrastruktura za prihvat migranata postati sve bolja jer smo vidjeli da su poboljšanja nastupila upravo posljednjih nekoliko godina. A sada dolazim do bitnih podataka za ovaj sastanak. Jučer sam imao privilegiju da budem prisutan na sastanku vijeća nakon razočaranja na prethodnom sastanku jučer, kao što je već rečeno, mi smo pronašli rješenje. Rješenje nije sasvim zadovoljavajuće zato što e, čelnici se nisu uspjeli dogovoriti jednoglasno, ali došlo je do e, prihvaćanja agende za dodatnih 120 tisuća osoba e, dodatno u odnosu na 40 e, tisuća osoba o kojima je odlučeno već 16. rujna. I sad ovdje se otvara pitanje kako ćemo konkretno primijeniti ono što piše u programu predsjednika Junkera. Ovdje se otvara pitanje hotspotova. Kao što se od nas tražilo, mi smo ispoštovali vremenski tijek onoga što se trebalo učiniti u stvaranju ovih mjesta koordinacije i zajedničkog rada, jer o tome se radi kod hotspotova. Kod nas agencije EASO i Frontex postoje već odavno i rade s nama u Rimu i na e, mjestima gdje se ljudi skrcavaju na Siciliji. Lampedusa je kao otok počeo nedavno raditi upravo eh, ovom novom metodom. Ali dozvolite mi da kažem sljedeće. U petak su se eh, na Lampeduzu iskrcale 114 žena sa djecom, oni su iz Eritreje. Mi smo ih identificirali EASO i Frontex su prisutni na terenu i oni će moći svjedočiti o tome, ali što mi možemo tim ženama sada ponuditi? Jer nitko od ostalih država do sada nije izrazio spremnost na premještanje. E, razgovarali smo sa kolegama iz Španjolske i Švedske. Oni će vjerojatno biti prve države koje će iskazati tu spremnost. Ali ne možemo tražiti stvaranje zajedničkih hotspotova, a s druge strane ne stavljamo na isti plan važnost spremnosti na e, prihvat osoba e, na premještaj ili pomaganje u slučaju osoba koje se vraćaju u domovinu. Želim još nešto podsjetiti i podcrtati nešto što je rekla i gospođa Kjenge. Sada je u modi govoriti o sigurnim državama. Kao prvo, Talijanska republika neće sastaviti popis sigurnih zemalja. Ja ću to sad javno reći, mi nemamo namjeru sastaviti takav popis. Ako komisija bude sastavila takav popis, mi ćemo svakako to prihvatiti e, u skladu s našom praksom u prošlosti. Ali Italija je prilično začuđena zbog ideje da netko kaže da postoje nacionalne kategorije. Dakle, Sirijci, Eritrejci imaju pravo na međunarodnu pomoć, a ostali su ekonomski imigranti. To je nešto što je izmišljeno prava izmišljotina, jer ja stvarno ne mogu vjerovati da na temelju desetog članka mog e, ustava da Iračanin ili osoba iz Afganistana nema pravo na to da traži međunarodnu zaštitu, nema pravo na pričanje vlastite priče. E, osoba iz Somalije ne mogu vjerovati da nema pravo na to isto, a i osoba iz Nigerije koja je diskriminirana e, zbog religioznih razloga, na temelju čega on nema pravo da ispriča svoju priču i da se e, njegove potrebe uzmu u obzir. Nemojte, molim vas, jasno mi je da imam podršku, ali ja želim stvarno se dotaći nekih tema koje e, se tiču temeljnih prava. Još nešto oko čega se slažem sa gospođom Kjenge to je tema zadržavanja. Jasno je da se osobe trebaju identificirati, trebaju nam dati mogućnost da ih identificiramo. Ne možemo dozvoliti da osoba uđe u određenu državu ako ne prihvaća dati vlastite podatke, osobne podatke. Nekada smo imali poteškoće s Eritrejcima i Sirijcima zato što su oni imali drugo odretište, a Italija im je bila samo tranzitna zemlja. Ponekad su se koristili prisilni mehanizmi. To je naravno osjetljivo pitanje jer se tu radi o osobama koje trebaju međunarodnu zaštitu, ali ipak ne žele dati svoje osobne podatke. Oko toga bi nam trebalo pomoći pitanje premještanja, odnosno ta strategija, jer moramo osobi jasno dati do znanja da joj želimo pomoći, želimo joj pomoći u tome da dođe do države gdje ima prijatelje ili rodbinu, ali osoba mora dati vlastite osobne podatke. U svakom slučaju osobe koje su identificirane, koje su odradile liječničke preglede, koje su eh, i pravno gledano identificirane i koje su izrazile želju za azilom, svakako će biti smještene u prihvatilišta u mojoj državi. Niko ne smije misliti da ćemo mi te osobe držati u zatvoru e, sve dok e, se ne okonča njihov postupak traženja azila. E, ako imate pitanje u vezi sa traženjem azila u Italiji, ja sam vam na raspolaganju da ću vam sve potrebne informacije. Međutim, nemojte misliti da osobe koje su zatražile azil, koje su dale vlastite osobne podatke i koje surađuju sa Jazom i Frontexom, e, da će takve osobe ostati u e, zatvorenoj instituciji, u nekakvom zatvoru. Neće biti tako, mi ćemo ih smjestiti u redovna prihvatilišta kojih ima mnogo u Italiji. Naravno da ako se onda budu udaljili, onda će se oni udaljiti i postaće nezakoniti migranti ja ovdje govorim o osobama koje ne žele dati osobne podatke za identifikaciju. Te osobe će biti zatvorene, to će biti e, strukture za administrativno zatvaranje, odnosno pritvor. Jer naravno da ako osoba ne želi dati osobne podatke, onda je za takvu osobu predviđeno ovako postupanje. To mora biti potpuno jasno. E, vjerujte, ja to kažem potpuno otvoreno. Italija i Grčka već jako puno vremena imaju velikih poteškoća zbog velikih migratornih pritisaka. A odjednom su te države postale mjesta, centri gdje se sabiru migranti, a druge države u EU ipak ne žele prihvatiti migrante. Pokušavaju te migranti zadržati u Grčkoj i Italiji. Ja osobno, ali i moje zemlja Italija, vjerujemo da je potrebno imati zajedničku politiku u tom pitanju. Potrebno je zajedno se zalagati. Ipak smo jučer uspjeli konstatirati da tu postoje neke razlike. Dozvolite mi da eh, ovdje sada kažem da sam prilično začuđen, jer komisija a i parlament, a u nekim slučajevima i druge institucije, prozvali su nas zbog nekih postupaka. Ipak Nitko ništa nije rekao u vezi s onome što, je, što se dogodilo e, na Balkanu i na granici s Mađarskom. Kao europski građanin stvarno me boli kad vidim da se događaju neke stvari za koje smo mi uvijek smatrali e, da je nemoguće da se dogode. Zahvaljujem, ali ja stvarno danas želim ovdje potpuno otvoreno s vama porazgovarati o onome što mi mislimo i onome što ćemo u ubuduće činiti. Spreman sam odgovoriti na sva vaša pitanja, ali moram vam reći da je Italija potpuno e, uvjerena kao i druge države Europske unije da je stvarno potrebno imati zajednički put u tom pitanju. I želim još samo otvoriti jednu malu polemiku, želim reći da je e, uredba iz Dublina mrtva, ne zato što sam to ja tako odredio. Mi možemo reći i pisati u službenim dokumentima da je e, sporazum iz Dublina i trenutno pravo koje je na snazi, ali povijest je izbrisala tu uredbu i situacija na Balkanu je izbrisala tu uredbu a premještanje nadam se da će postati e, stalni mehanizam. To je prvi korak kako bismo doveli u pitanje taj mehanizam koji je stvoren kad je scenarij bio drugačiji i koji je sagrađen na nacionalnim egoizmima. Mi smo već e, za vrijeme talijanskog predsjedanja Unijom pokušali smo dovesti u pitanje i ponovno razgovarati o tom dokumentu, ali kolege i prijatelji nisu imali sluha za nas. Hvala. Hvala gospodine Morkone. E, drago nam je što smo čuli E, vaš doprinos. Znamo da radite na prvoj liniji i znamo da e, Italija ima jako veliku odgovornost i mi to priznajemo u sklopu rada ovog odbora. Zahvaljujem na otvorenosti i na vašem doprinosu. Marta Sigan je govorila o raznim e, agencijama koja rade zajedno u hotspotovima. Jedno od važnih stvari je što su ove agencije već preopterećene. Dakle, mnogi kolege su pitali kako oni rade u praksi, kako surađuju i zato će o tome govoriti Jean-Pierre Chembri iz EASO, iz Europskog potpornog ureda za azil. Možda će nam on moći bolje razjasniti koja će biti uloga EASO e, potpornog ureda za azil. Izvolite. Hvala, predsjedavajući. Poštovani zastupnici, danas mi je čast što sam s vama kako bih vas obavijestio o našem radu, posebice o hotspotovima. Međutim, na samom početku želim dati nekoliko činjenica i nekoliko podataka e, koje se tiču našeg sustava ranog upozorenja. Radi se o mjesečnim podacima. Prošlog mjeseca imali smo preko 148 tisuća molbi za azil. Zašto je to važna brojka? To je dva i, puta, dva i po puta više u odnosu na brojku iz Kolovo za 2014. godine. Gotovo 10 tisuća ovih osoba su e, maloljetnici bez pratnje. Pogledajmo sada ukupne brojke od siječnja do kolovoza, dakle u tijeku 8 mjeseci imali smo više od 720 tisuća molbi za azil u Europskoj e, U odnosu na prošle godine, od siječnja do prosinca, imali smo 660 tisuća molbi. Dakle, to je bila rekordna brojka. Već smo sada premašili rekordnu brojku za cijelu prošlu godinu, a tek je prošlo 8 mjeseci. Što to znači? To znači da države članice, uključujući one koje su u prvoj liniji danas ovdje s nama, nalaze se pod ogromnim pritiskom, bez presedana. To znači da je potrebno e, riješiti problem zaostatka zato što je tu veliko kašnjenje u rješavanju pitanja e, azila, odnosno molbi. O tome se zato govori i danas, ali i na drugom sastanku koji se danas održava, a resursi se prebacuju na registraciju slučajeva, ne koriste se resursi za donošenje odluka u pitanjima azila. Također tu postoji problem prihvatilišta gdje trebamo pronaći dodatne kapacitete za smještaj. A sada dolazim do druge točke u mom govoru. Imamo ograničene resurse, ali ipak pokušavamo riješiti ovu situaciju koja se stalno razvija. Kao prvo Nastavili smo sa našim stalnim e, podupiranjem. Imali smo misije u Bugarskoj, na Cipru, Grčkoj, Italiji. Kao što je kolega iz Italije rekao, u Italiji imamo e, aktivan sustav od 2013. godine, u Grčkoj od 2011. godine i dalje nastavljamo sa potporom njihovim operacijama. Također nastavljamo sa obrazovanjem. E, imali smo trening za preko 8000 osoba do prošle godine i dali smo mnogo informacija o matičnim državama migranata. To je jako velika i važna stvar. E, informacije o matičnim državama mora se uvijek uzeti u obzir kod razmatranja ovakvih pitanja. Kao drugo, Danas e, smo spomenuli popise sigurnih država s posebnim fokusom na Istočni Balkan. Zapadni Balkan. E, ima jako puno zahtjeva iz ovih država. Kao treće, hotspotovi. To je današnji fokus naše rasprave. Započeli smo s pripremom za hotspotove. Kao što znate, mnogi strateški europski dokumenti traže od nas da damo potporu u procesu registracije i zajedničko razmatranje molbi na temelju Dublinskog sustava i da pomažemo u sustavu premještanja. Odmah smo započeli rasprave o provedbi ovih mjera sa Grčkom i Italijom i također smo izdali poziv objavili poziv za davanje ljudskih resursi kako bismo stvorili timove koji će biti aktivni na terenu. Što se tiče Italije, trebamo sagledati taj poseban slučaj. Sada finaliziramo naš dogovor sa talijanskim vlastima vezano uz hotspotove. Međutim, već imamo osoblje na terenu, imamo osoblje u Europskom regionalnom task force centru u Katani. Također su prisutni e, u blizini Agrigenta i na Lampeduzi gdje testiramo ovaj sustav i pokušamo vidjeti kako bi funkcionirao u praksi. Što se tiče Grčke, trenutno finaliziramo operativni plan za Grčku što se tiče hotspotova. Fokus naše potpore bit će davanje informacija, registracija i e, mjere premještanja. Ovdje postoje mnogi izazovi, ali predsjedavajući poštovani članovi parlamenta e, izazovi su stvarno ogromni, ali i očekivanja su vrlo visoka. E, mi stvarno želimo ispuniti ta očekivanja i zadovoljiti sve. Ali kao što sam rekao na samom početku moga govora, mi smo mala agencija, naš proračun je 15 milijuna eura godišnje, imamo otprilike 100 zaposlenika. Kako bismo postigli te ciljeve, trebamo imati dovoljno finanskih sredstava, ali i ljudske resurse koji će biti dovoljni. 2015. godine Zbog ograničenih sredstava morali smo promijeniti prioritete nekim mjerama koje su bile u našem radnom programu E, zato što je to bio jedini način da riješimo situaciju. 2016. godine, godine pretpostavljamo da ćemo trebati dodatnih sredstava 10 e, milijuna eura. Situacija azila u EU bit će veliki izazov sljedećih mjeseci, tako da vjerujemo da je to područje u kojem bismo trebali stvarno investirati. Vjerujem da ako budemo imali dobru opremu, ako budemo dobro opremljeni, mi ćemo dobro surađivati s našim sredstvenskim e, agencijama. Moći ćemo ponuditi dodatnu vrijednost i dati ćemo e, veliku potporu onim državama e, koje to od nas trebaju. Hvala. Vi ste spomenuli resurse ponovno. Marta Sigan je u svom govoru rekla da komisija ima plan za Frontex, ona će imati ključnu ulogu u planu hotspotova. E, kao što znamo, Frontex je stvarno prilično opterećen i došao do maksimalne granice izdržljivosti. gospodine Rösler, u ime Frontex imate riječ, izvolite. Hvala lijepa, dobro jutro svima. Sveukupni okvir pristupa hotspot i njegove provedbe je već opisala komisija, pa ću nastaviti time što ću naglasiti da cilj hotspotova je osigurati platformu za agencije EU-a da mogu brzo integrirano intervenirati e, slijedom svog mandata uz usku suradnju sa zemljom domaćinom. Dakle, ne radi se o zamjeni ili substituciji, već o potpori. Također bih želio zahvaliti odboru LIBE na tome što podržavaju rad Frontexa i daljnji razvoj u smislu resursa. Frontex je operativna agencija i stoga razumije da e, se hotspotovi nalaze u pogrečnom području koje je izloženo velikim migracijskim pritiscima i zato je potreban cjeloviti holistički sveobuhvatni pristup i potpora agencija EU-a. Sve to povezano uz provedbu e, zajedničkih operacija od strane Frontexa. Frontex je već radio u Italiji, Grčkoj, Zapadnom Balkanu i u drugim državama članicama i zahvaljujući svom dugom iskustvu od deset godina prisutnosti na terenu i osiguravanja operativnu potporu. Stoga pristup hotspotova je sastavni dio koordiniranih zajedničkih operacija Frontexa u onim dijelovima koji se temelji na analizi rizika, također na visokoj razini eurosurovih e, operacija i to je dio operativnog plana koji je visoko relevantan. Opći cilj e, osiguravanja potpore cijene Frontexa e, pristupu hotspotova je imati 100% registraciju i upis osoba koje dolaze iz trećih zemalja na granice Europske unije. E, timovi za screening, za informiranje, e, to je ono što je vitalni dio naših zajedničkih operacija, te je također dodatni element za provedbu pristupa hotspot. I kao što je prethodno bilo spomenuto, rasporedili smo u Italiji 90 dužnosnika bez zrakoplovstva i mornarice. Također u okviru operacije posjedon u Grčkoj smo rasporedili 85 časnika i među njima u Italiji imamo šest timova za screening i debriefing. U Grčkoj imamo sedam timova za e, screening i šest za debriefing i upravo zajedno sa tijelima zemlje domaćina nastojimo ojačati te operacije zato što je potreba nacionalni vođa tima, potrebno donošenje odluka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdio identitet, također nacionalni postupci registriranja i uzimanja otisaka prstiju, u prvoj fazi imamo potporu Frontexa, no neke elemente ne može zamijeniti niti Frontex. Broj naših časnika pokazuje da mi ne želimo nikoga zamijeniti, već samo pružiti potporu državama članicama u provedbi njihovih nacionalnih mjera. Uloga Frontexa, kao što sam rekao, je prvenstveno potpora u provedbi e, pravne stečevine EU-a, prvenstveno u vezi identifikacije na nacionalnoj razini screeninga, drugo, također upućivanje osoba kojima je potrebna zaštita u daljnje postupke, to uključuje registraciju, upis, uzimanje otisaka prstiju, obradu zahtjeva za azilom i Četvrta točka od koje možemo pružiti potporu jest na kraju azilnog procesa e, pružiti potporu e, državi domaćinu kod kasnijeg vraćanja. To ta pomoć kod kasnijeg vraćanja ide korak dalje u smislu toga da se osigurava pomoć e, pri nabavci putnih isprava, surađuje se sa veleposlanstvima i konzulatima u trećoj zemlji i također organizira se vraćanje. U Grčkoj planiramo kombinirani projekt sa EU lisom o uzimanju otisaka prstiju kako bismo pospješili sustavno uzimanje otisaka prstiju. Što se tiče e, provedbe hotspot pristupa, Frontex zajedno sa Europolom, EAS-om i Eurojustom ima e, zajednički model provedbe koji se manifestira u takozvanim operativnim e, radnim skupinama i to je platforma koja je najvažnija. Taj ta, prva radna skupina je e, ustrojena u e, Katanji, u na Siciliji. Sve zajedničke snage od 27. lipnja 2015. godine zajednički surađuju. Također EU MED se uključio i kao što je gospođa Sigan objasnila, relevantna nadležna tijela su zastupljena putem časnika za vezu. Frontex osigurava vodoravnu logističku i e, i također upravljanje informacijama, sve informacijsko-tehnološke usluge. Od sredine lipnja imamo četiri djelatnika tamo i pružamo operativnu potporu, analizu rizika, procjenu situacije i imamo također časnika za odnose sa tiskom na terenu koji osigurava transparentnost i komunikaciju. E, RTF predstavlja platformu i zajednički radni prostor koji olakšava koordinaciju između agencija na samom terenu. Posebice se koordinira rad stručnih timova, e, timova za screening, i debriefing, to su timovi Frontexa, kao što je već bio spomenut i e, tim EASO-a, e, Ured Europske unije za pitanje azila, e, na razini EU RTF-a u Katanji. Drugo već to znači da svaka agencija EU-a je zadužena za svoj vlastiti modul, modul registriranja, općeg prihvaćanja i prikupljanja informacija, e, potpora u smislu debriefinga i procjene rizika, modul istrage i pravosudne suradnje. Što se tiče uže suradnje, očekujemo stvaranje daljnjih sinergija i u suzbijanju krijumčara prvenstveno usmjereno prema kaznenom progonu tog kaznenog dijela i istragama koje bi provodile nacionalna tijela. EU e RTF modeli se sada može proširiti i primijeniti i u Grčkoj. Rasprava i razgovori između agencija EU-a i lokalnih tijela se već e, događaju. E, ured za vezu Frontexa u Pareusu, koji je već u funkciji od 2040. godine, je ponudio e, prostor za EU RTF u Grčkoj u svojim poslovnim prostorijama. Glavna prepreka za učinkoviti proces registracije je nedostatak kapaciteta, ljudskih resursa, tehničkih resursa u smislu prihvata i e, centara na kontinentu u Grčkoj, ali posebice na otocima. Frontex pojačava svoju potporu u procesu screeninga, no moramo surađivati i moramo biti ugrađeni u samoj državi domaćinu koja mora preuzeti odgovornost da osigura objekte za prihvat i radni prostor za sustavni screening i registraciju i to će nam tada omogućiti da od sljedećeg tjedna ili dakle za nekoliko dana aktiviramo pilot projekt o registraciji unutar Eurodaka zajedno sa EU listom i u suradnji sa nacionalnim tijelima. Na području e, povratka, kada se radi o akcijskom planu za povratak, Frontex je spreman preuzeti operativnu koordinaciju fondova E, koje financira Evropska unija, EU Ring, EU e e, Časnik za vezu i Europski inicijativa, Europska inicijativa za ponovni prihvat. Sve se to može događati pod krovom operativne koordinacije Frontexa i uskoro ćemo održati početni sastanak kako bismo etablirali i elaborirali tu operativnu koordinaciju i rado ću odgovoriti na vaša pitanja vezano uz povratak i isto tako što se tiče jačanja Frontexa, komisija je najavila da će staviti na raspolaganje više resursa Frontexu i možete mi postaviti pitanje vezano uz fokus. Hvala gospodine Ruisler Hvala na tome što ste poštovali 10 minuta. Imamo još tri govornika. Imamo veliki popis govornika. Vrijeme nam je ograničeno, no pokušat ćemo e, dati priliku da nešto svim agencijama da nešto kažu. Zamolit ću sljedeće govornike da poštuju vrijeme od 10 minuta. Vidjet ćete da Početni popis govornika sadrži 21 osobu. Uskoro ću dobiti sljedeći popis koji će biti još duži. Dakle, želili bismo sve vas uključiti, a vi ćete odgovarati na ova pitanja. Dakle, sljedeća tri govornika, molim vas do 10 minuta. Gospodin Rauschenbach, koji je voditelj poslovnog područja organizirani kriminal, Europol. Vi ćete nam reći što se zapravo do, treba događati unutar hotspotova. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče, dobro jutro svima. Uvaženi članovi odbora, povećanje bez presedana u broju migranata i izbjeglica koji pokušavaju ući u Europsku uniju je dovelo i do povećanja e, kriminalnih aktivnosti. Europol je zabilježio e, rekordne razine kaznenih dijela. Registrirali smo više od 1400 novih kaznenih dijela od 2015. godine. Oko 29.000 tisuća osumnjičenika smo e, identificirali u aktivnosti krijumčarenja ljudi. Visoki profiti privlačaju privlače kriminal koji je visoko organiziran. Mnogi od uključenih kriminalaca e, su te, se tek nedavno uključili u krijumčarenje ljudi. Jedna trećina njih je uključena i u druge aktivnosti, kao što su, na primjer, krijumčarenje droge, pranje novca, e, trgovina ljudi, odnosno krivotvorenje isprava. Postoje i e, veće međunarodne organizacije, kriminalisti, političke, koje su specijalizirane i koje imaju jasno raspoređene odgovornosti i uloge. Postoje neke dodatne inovacije, a to je to čini da se sve više koriste društveni mediji koji se koriste za regrutiranje žrtava krijumčarenja putem interneta. I te žrtve podliježu drugim oblicima kaznenih dijela, kao što su prisilni rad, posebice maloljetnici bez pratnje. Oni su e, jedna od najranjivijih skupina u smislu eksploatacije i e, trgovine ljudima i to je nešto na što moramo reagirati. Masivni razmjeri ovih kriminalnih aktivnosti jesu i izazov za policiju u cijeloj Europi, Neke države članice su e, pojačale svoje kapacitete sa prilično dobrim uspjehom, no ukupno e, teškom mukom uspijevamo reagirati na te nove izazove posebice koji se tiču krijumčarenja ljudi, ali i kaznenih djela koje sam već spomenuo, posebice u odnosu na pitanje e, javnog poretka moramo imati ujednačeni europski pristup koji zahtjeva koordinirane e, reakcije policije preko granica i jedan uravnoteženi e, održivi pristup, ustrojavanje zajedničkih timova u ožujku 2015. godine je dovelo do povećanog fokusa na krijumčarenje ljudi na Mediteranu. Isto tako, E, u operaciji Job smo uključili kapacitete Europola i u smislu trgovine ljudima, krivozvorenja isprave, prijevara vezanih uz isprave i kaznenih djela vezanih uz internet, to, odnosno aktivnosti organiziranih e, kriminalnih skupina koje oglašavaju svoje kriminalne aktivnosti. E, taj projekt se pokazao uspješnim, polučili smo dobre rezultate. Trenutno 13 država članica je iniciralo 160 e, novih slučajeva predmeta od postojanja Joint Mare. Oko 3000 e, pomagača je identificirano i također su identificirana sumnjiva vozila i plovila koja bi se mogla koristiti za krijumčarenje ljudi. Također smo identificirali 60 web stranica koje smo zatvorili kako ne bi dalje mamile žrtve u e, tokove krijumčarenja na sredozemlju. E, joint Mare uglavnom je usmjeren na južne i jugoistočne rute posljednjih tjedana Europol je primijetio da je problem e, širokih razmjera i radna skupina koju smo ustrojili kako bismo reagirali na te probleme kao sa Joint Mare e, je nešto što je potrebno primijeniti u cijeloj Europi. Kao što sam kao što su prethodni govornici spomenuli, rasporedili smo i resurse u Katanji, u regionalnoj radnoj skupini hotspotu u Katanji, EU-a. Također smo izradili, izgradili suradnju sa svim uključenim partnerima, prvenstveno e, tijelima za provedbu zakona Italije, no isto tako i sa nekim drugim agencijama, kao što je već bilo spomenuto. Sveukupno potražnja e, na potražnja za aktivnosti Europola od članica se povećava. Imamo rekordni broj istraga. Spomenut ću samo nedavni slučaj u Austriji. Zahtjev kojeg smo zaprimili da osiguramo europski pregled nad tokovima migranata preko granica. Zato je Europol otvorio stalni centar koji šalje svakodnevna e, obavještajna izvješća državama članicama u smislu toga što mogu očekivati u roku sljedeći nekoliko sati, dana i tjedana u smislu kaznenih djela i kriminalnih aktivnosti. E, stoga se krećemo u smjeru međunarodnih aranžmana, odnosno e, Joint Mare pokušavamo konvertirati u sveukupni centar E, za suzbijanje krijumčarenja u Europi. Nešto što slično što smo već napravili na području e, terorizma i kibernetskog kriminala. Nisam iskoristio svo vrijeme. Nadam se da ćete mi kasnije postaviti pitanje. Hvala vam na pozornosti. I hvala vama kako ste se približavali kraju vašeg govora. Ljudima popušta pažnja, pa sam vam zahvalan što ste bili sažeti. Sada smo došli do uloge Eurojusta i koja je misija Eurojusta. Što se tiče e, mehanizma hot spotova, e, bit će vrlo važna pitanja protjerivanja izgona e, potrebno osigurati zaštitne mehanizme i tu će Eurojust u smislu pravosuđa biti vrlo važan. To je važno i za zastupnike. E, Nikolas Ornerakis sada ima riječ u ime Eurojust. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam na pozivu. To nam daje priliku da u ime Eurojusta predstavimo neke naše akcije u borbi protiv krijumčara ljudi. Prije nego što kažem nešto o ulozi Eurojusta u pristupu hotspotu, želim reći nešto dakle, o borbi protiv krijumčara ljudi. Početkom lipnja 2015. Cyril Lacombe asistent e, za, iz Francuske. Sudjelovao je u izradi naših koordinacijskih centara vezanih za ovo pitanje. To je dio šire e, grupe naših ureda za razmjenu informacija sa relevantnim europskim tijelima. Kontaktno tijelo također sudjeluje u vanjskim aktivnostima radi poboljšanja suradnje. prije sastanka u prosincu 2014. i u skladu sa preporukama iz Europskog akcijskog plana Euročast je stvorio svoju radnu skupinu za borbu protiv krijumčara ljudi, nadležnosti te skupine su, sa o njima se trenutno raspravlja, međutim vjerujem da će biti, da će biti operativno prije kraja godine. I nadalje, Svjesni smo da je razmjena informacija od ključne važnosti u borbi protiv ovih organiziranih skupina. U Eurojustu raspravljamo i sa Naformedom kako bismo uspostavili suradnju u borbi protiv ovog fenomena. Zato smo početkom lipnja održali sastanak sa zapovjednikom EU Nafora i predsjednikom Eurojusta. To je bio najbolji način za stvaranje suradnje. To je učinjeno pravodobno, uzeli smo u obzir i naše mandate i pravne okvire. S obzirom da dosad neviđenu migracijsku krizu koja utječe na unutarnju sigurnost Unije i vidimo potrebu za povećanom pravosudnom suradnjom kako bismo dokinuli krijumčarske mreže tema ilegalne trgovine ljutima je bila tema savjetodavnog foruma glavnih tužitelja, to su organizirali italijanski kolegi, to u prosincu 2014. Članovi foruma koje su naročito pogodili ovoj oblici kriminala, iskazali su tijekom sastanka potrebu da se krijumčarenje ljudi tretira kao panevropski fenomen. S obzirom na rastuću važnost e, ove teme, jedna od idućih tema sastanaka, dakle, tužitelja, ona koja će se održati 11. prosinca 2015. koje organiziraju kolege iz Luksemburga, biti će posvećena upravo krijumčarenju ljudima. Kada je riječ o našem sudjelovanju u pristupu hotspotu, želim naglasiti sljedeće stvari. Eurojust je svjestan važnosti u primjene pristupa hotspotu u Italiji i Grčkoj i u suradnji sa drugim europskim tijelima kao što su Europol i EASO, kadar je podržati e, ovu inicijativu u skladu sa svojim mandatom. Mi smo pozvani kako bismo sudjelovali dakle u regionalnom timu u Kataniji i već smo pružili pravnu pomoć, odgovorio i na zahtjeve, te koordiniramo sa nacionalnim tijelima drugih zemalja članica, te sa trećim zemljama. Krajem e, lipnja, na poziv talijanskog ministra unutarnjih poslova, potpisali smo memorandum o razumijevanju s kojim želimo povećati razmjenu podataka vezano u slučajeve krijumčarenja. Trenutno jedan talijanski tužitelj je naš kontakt u ovom hotspotu i on je redovno prisutan na terenu kako bi se osigurao da se relevantne informacije prenose talijanskom uredu Eurojusta. Eurojust je također uključen od strane komisije u raspravu o pristupu hotspota. Dva grčka tužitelja iz Pireusa su imenovana u kontaktnu skupinu Eurojusta. Ovo su visoko rangirani dužnosnici u Grčkoj. Svojim pravosudnim kontaktima u hotspotu Eurojust može dati pravodobne informacije gdje je potrebna pravosudna pomoć te daljna koordinacija na europskoj razini. Koristimo s tim u vezi naše operativne alate. S obzirom na, na kontakte, Eurojust može također podržati nacionalna, nadležna tijela da utvrdi koje su veze sa sličnim slučajevima u drugim zemljama članicama kako bi se ove kriminalne skupine procesuirale. S tim u vezi Eurojust će nastaviti podržavati mm, zemlje na vanjskim granicama EU-a uz koordinaciju nacionalnih e, vlasti. Radit će na prevenciji sukoba nadležnosti te će osnovati zajedničke istražne timove i hvala vam na pažnji. Hvala vam. I naš zadnji jutrošnji govornik. Charlotte Najgard, menadžer iz agencije, Evropske agencije za temeljna prava. Thank you, Mr. Chair. Uh, hvala vam, gospodine predsjedavajući, hvala vam na pozivu. Humanitarna uzbuna na našim granicama traži učinkovitu operativnu, operativni odgovor u skladu sa temeljnim pravima. Djelovanje evropskih zemalja, evropskih institucija i agencija mora poštovati načela koja se nalaze u Evropskoj povelji o temeljnim pravima. To, to također dolazi do izražaja u e, kontekstu kada su e, ljudski administrativni resursi slabi. Obavezno uzimanje otisaka, oduzimanje slobode, prisilni izgon, to su kritične točke kada je riječ o temeljnim pravima, a u vezi sa pristupom hotspot. S tim u vezi migranti i personi i osobe kojima, su, kojima je potrebna zaštita obuhvaćaju maloljetnike bez pratnje, trudnice, žrtve očina, kao i žrtve, e, žrtve iskorištavanja i fizičkog iskorištavanja. Migranti i osobe koje kreću prema Europskoj uniji nekad kad nemaju druge mogućnosti nego doći legalnim putovima i trebamo se ograničiti na dokidanje upravo tih krijumčarskih mreža. Uloga naše agencije je da damo neovisnu pomoć i ekspertizu kada je riječ o e, temeljnim pravima, te da pružimo analizu kako bismo podržali institucije, zemlje članice i agencije. Naš odgovor na krizu treba se temeljiti na temeljnim pravima koje predstavljaju potrebu za proporcionalnošću i zakonitošću kako bi se osigurao osigurala održivost u vezi sa hotspotovima. spotovima. Suočavamo se sa tri glavna izazova. Oni su povezani sa vrlo praktičnim pitanjima. Prvi se tiče uzimanja otisaka i eurodaka. Ispunjavanje obaveza iz eurodaka i skupljanja otisaka prstiju dovodi do neproporcionalne upotrebe sile ili čak zatvaranja. Naša agencija trenutno priprema pravnu analizu i jednu listu za one koji se bave ovim postupkom da vidimo koja su temeljna prava dovedena u pitanje prilikom ovih procedura. Ove će naš popis pomoći tim ljudima da vide koje su prihvatljive, a koje neprihvatljiva djelovanja u ovim operacijama na granicama. Tražitelji azila kad kad izbjegavaju uzimanje otisaka prstiju iz raznih razloga. Nevoljkost može, njihova nevoljkost može utjecati na postupak traženja azila, ali na kraju nije riječ o ključnim informacijama koje su od velike važnosti za njihovu aplikaciju. Ovdje također se navodi, povodimo za načelom nemogućnosti izgona, no refoulement, moramo primijeniti dakle i u slučajevima kada osobe odbijaju uzimanje otisaka prstiju. Drugi izazov se tiče postupaka na granici, odnosno brzih postupaka. Dakle, ovdje je riječ o brzom izgonu. Na to time se pozabavio i sud u Strasburu u slučaju Kalifija protiv Italije. To je objavljeno prije tri tjedna. U tom slučaju osoba je zatvorena u prihvatnom centru u Lampeduzi, potom su prebačeni na brod u Palermu, te potom u e, Tunis, riječ o migrantima koji su došli na talijanske obale 2011. tijekom arapskog proljeća. Ovaj slučaj je pokazao da upravljanje velikim migratornim tokovima i primjena graničnih procedura krše neka temeljna ljudska prava, i moramo se osigurati da se svaki slučaj podrobno promotri. To je potrebno kako bismo izbjegli kršenje prava i kako bismo izbjegli poduzimanja kolektivnog izgona. To je također povezano sa, zakonitost, sa zakonitošću pritvora u tim slučajevima. Moramo se osigurati da postoje odgovarajući pravni lijekovi kada je riječ o pritvoru i kada je riječ o samoj odluci o povratu. priručnik komisije o povratu veli nam kako da se nosimo sa izgonima u skladu sa temeljnim pravima. Treći izazov se tiče temeljnih prava u borbi protiv, borbe, u borbi protiv krijumčara ljudi. Često to znači da kriminali iskorištavaju tešku situaciju u kojoj se nalaze migranti i izbjeglice i to zaslužuje kaznu. Međutim, naš odgovor ne smije biti usmjeren ka onima koji pomažu drugim ljudima i suosjećanja. Postoji rizik da će te ljudi tražiti pomoć na svom putu prema Europskoj uniji. Neko će im pružiti krov nad glavom, hranu, osnovne osnovne potrepštine, a te osobe potom riskiraju dakle, pravne posljedice. Odluka na provedbu ovog akcijskog plana treba se fokusirati na kriminalce i ne smije, ne smije zametu imati one ljudi koji pomažu dakle, tražiteljima azila, odnosno migrantima. Ovo su samo tri primjera ove osjetljive situacije s kojom se susrećemo u kontekstu pristupa hotspot. Naša agencija u stanju je identificirati situaciju na vanjskim granicama i reći koji su to konteksti u kojima dolazi do kršenja i zloporabe temeljnih prava. Po neka djelovanja koje je moguće uspostaviti i velikom brzinom, a ključno je da ne izgubimo nikada iz vida te zaštitu temeljnih prava, te da osiguramo istovremeno pragmatični odgovor na, na kriznu situaciju. Naš prethodni rad na grčko-turskoj granici, koja je dovela do, do izvješća koji je bio orijentiran ka rješenju, te suradnja agencija kao što su Frontex, EASO i Eurojust pokazuje da su agencije u stanju stvoriti praktične preporuke o tome kako pomiriti ove rizike vezane uz poštovanje ljudskih prava. Mi ćemo e, davati redovito, mi ćemo redovito izvještavati, pružati činjenice kako bismo e, svi došli do zajedničkog rješenja kojim ćemo se pozabaviti i on trenutnom humanitarnom krizom. I da zaključim agencija zadužena za temeljna prava je spremna da sudjeluje u tom radu i da pruži svoju stručnu ekspertizu. Hvala vam što ste bili kratki jer imamo jako dug popis govornika. Sigurno će vam biti upućeno određena pitanja te ćete se moći nadovezati na neke stvari. Kolege, prelazimo na pitanja. Dakle, imamo jako dug popis e, pitanja. Htio bih da se držite vremenskog ograničenja, dakle dvije minute po govorniku. A nekad je nekima potrebno dvije minute da se smijeste u stolicama, a taj su sistem ovdje neće raditi. Dakle, prvo kolegica Roberta Metzola te kolegica Kenge, ali molim vas nemojte duljiti duže od dvije minute jer imamo 23 govornika i molim vas da uputite pitanja stručnjacima, da kako to mogu biti pitanja vezana uz hotspotove, a znam da mnogi od vas žele i dati svoje komentare na ono što su upravo čuli. Sorry, just one second. Evo, samo da kažem da je ovo sada trenutna situacija u Europi i ako želite možete i o tome govoriti. Naravno, neki kolege će htjeti dati komentar o tom pitanju. Molim vas da budete nešto tiši. Evo, započet ćemo za koju sekundu. Izvjestiteljica ne želi preuzeti sada riječ, dakle dajem riječ kolegama iz nacionalnih parlamenta. Prostite, na izgovoru Berute Fesajte iz eh, Litve, izvolite, ah imate riječ. Hvala, predsjedavajući. Podupiremo jučerašnju odluku eh, vijeća ministara i moram reći da migracija je izazov koja, koji dijeli društvo, dijeli Europsku uniju i to će biti pravi test opterećenja za cijelu Europsku uniju i njezin projekt. Moram reći da Litva podupire cjeloviti pristup mi smo protiv eh, geta za migrante. Migranti će biti preraspodijeljeni u 60 općina. A vlada je započela s pripremnim radnjama za obrazovanje, za zapošljavanje socijalnu zaštitu i sve ostalo što je potrebno migrantima. Postoje neke poteškoće koje su vjerojatno zajedničke svim državama članicama. Neke stvari su se poduzele prekasno. Na primjer, identifikacija, registracija i obavezno uzimanje otisaka prstiju Pa se pitam, migranti koji su već u Europskoj uniji, jesu li ušli kroz ovu proceduru, a ako nisu, što će se dogoditi kasnije s njima. Nisam sigurna da Litva i druge baltičke države mogu biti konačno odredište migranata, zato što je njihovo glavno odredište Švedska ili Njemačka. Dakle, što će se dogoditi s njihovim statusom? Hoće li oni E, onda dobiti isti status. Posljednje pitanje. Kakva će biti raspodjela opterećenje za povratak ekonomskih migranata? Kako će se ta odgovornost podijeliti među državama članicama? Hvala. Pretpostavljam da će naši stručnjaci zapisati vaša pitanja pa će onda odgovoriti na samom kraju rasprave. Sljedeći govornik iz Europskog parlamenta, gospodin Juan do Fernandez López Aguilar, imate dvije minute. Hvala predsjedavajući, govorit ću španjolski. U Europskom parlamentu smo odlučili organizirati ovaj interparlamentarni susret već davno i to na temelju Lisabonskog ugovora i e, prostora e, pravosuđa, sigurnosti i slobode. E, mi smo tada odlučili da želimo pokazati našu želju da imamo zajedničko djelovanje Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. I htio sam vrlo jednostavno reći sljedeće. Nalazimo se pred hitnim stanjem koje nas ne iznenađuje. Ova je situacija bila očekivana. Pred nama je humanitarna kriza koja obuhvaća i sam identitet Europske unije i njezina temeljna prava, temeljna načela. Sve se to sada dovodi u pitanje, posebice e, prostor sigurnosti i slobode. Mislim da smo svi suglasni oko toga da pred ovakvim humanitarnim hitnim stanjem nema smisla e, razgovarati o intervenciji policije. Ne radi se o ponovnoj militarizaciji granica. Radi se o kratkoročnom, ali i dugoročnom djelovanju. Moramo razmisliti koje su administrativne mjere koje nam mogu omogućiti da riješimo ovu dramatičnu situaciju. E, molim predstavnike EAZO da mi odgovore na dva pitanja. Kako možemo ograničiti, e, smanjiti e, tragičnost ovih putovanja i načelo solidarnosti, kako ga možemo bolje primijeniti. Europsko zakonodavstvo je zastarjelo, e, uredba iz Dublina također. Što komisija predviđa kako će e, preraspodijeliti zahtjeve za azil zato što međunarodno pravo i Dublinska uredba trenutno se ne mogu ispoštovati. E, što se tiče viza, kako možemo olakšati dobivanje sigurne vize e, kroz e, humanitarni koridor za tražitelje azila? Hvala. Hvala. Iz Europskog parlamenta, gospodin Kirkos, izvolite. Hvala, predsjedavajući, ja ću govoriti grčki. Htio sam postaviti jedno pitanje. Mm, imajući na umu situaciju u Grčkoj, imali smo e, ministra koji je bio za otvaranje granica i to bez ikakve registracije. A sada smo došli do ove tragične situacije. Deseci tisuće ljudi prošli su bez ikakve registracije, a da ne govorimo o dramatičnim situacijama na otocima u cijeloj državi. Dakle, pitam se, ili niste znali što će se dogoditi pa niste mogli intervenirati ili ste znali što će se dogoditi, ali postoji problem na razini administracije koji je bio toliko težak da niste mogli pružiti pomoć kako bi se izbjegla ovakva situacija. Sada vidimo kakvi su rezultati. Tko nam kaže da se sad nećemo naći u situaciji e, u kojoj se upravo nalazi moja zemlja Grčka? Hvala. A sada iz nacionalnih parlamenta gospodin Sernoć iz Češke republike. Izvolite. Vážený pane poslanci, vím, se zde Hvala predsjedavajući, poštovani članovi parlamenta. Znam da danas govorimo o hotspotovima, ali ja ću govoriti općenito sada. Ja sam Čeh, ali sam također i europljanin. Češka republika je moderna ponosna država koja je doživjela totalitarni režim u prošlosti, kad je bilo jako teško, ali naučili smo nešto iz naše prošlosti. Mi e, nismo nemarni tijekom naše povijesti, mi smo prihvatili mnoge izbjeglice, mi smo odgovorni europljani, ali danas nitko ne pita ko će biti solidaran s nama. Tisuće migranata pokušavaju proći kroz granicu bez poštivanja prava država koje su na prvoj liniji. Oni bi mogli uništiti Europu koju mi poznajemo. Ako se ovaj migrantski tok ne zaustavi, europska kultura, ali socijalni sustav bit će ugroženi i postojeće rizik organiziranog kriminala terorističkih skupina i tako dalje. Jedino pravo rješenje bilo bi zaustaviti priljev migranata ako je moguće izvan europskih granica. Što Europa čini? Velike države odjednom kažu da će prihvatiti sve sirijske izbjeglice, a sljedeći tjedan zatvaraju granice. A nama se prijeti da ako ne e, prihvatimo te ljude da ćemo biti kažnjeni. U Njemačkoj vidimo da nije bilo pametno reći da će se prihvatiti toliko Sirijaca. E, na taj način nismo riješili problem migrantskih valova koje dolaze u Europu. Mi danas govorimo o hotspotovima, ali nećemo biti u stanju riješiti ovakav veliki priljev izbjeglica. Jučer je mm, moja država izgubila kod glasovanja, ali koja bi bila stvarnost? Mi ne bismo bili u mogućnosti upravljati sa takvim priljevom ljudi. Europska unija ne shvaća koji je domet ovog problema. Zašto se ponašamo ovako kako se ponašamo? Hoćemo li E, naivno lagati i reći da ćemo upravljati tim tokovima i to našim građanima ili ćemo imati e, državu koja će e, se nositi sa zdravstvenim rizicima. Europska unija treba riješiti ovaj problem, treba pomoći regijama i trebamo riješiti ove velike probleme zbog kojih dolazi e, zbog djelovanja sila. Hvala. Molim vas da se e, pridržavate zadnog vremena. Gospodin Kirhope je sljedeći govornik. Predsjedavajući, hvala na riječi. E, kao mnogi članovi odbora Libe znaju, ja sam uvijek smatrao da obavezan pristup nije pristup koji bismo ovdje trebali zagovarati. Trebamo imati veću suradnju koristeći resurse koji su na raspolaganju državama članicama. Trebamo ih koristiti na različite načine kako bismo postigli maksimalne rezultate. Imam tri pitanja koja bih htio postaviti. Kao prvo, želio bih znati koje su glavne prepreke za brzo razmatranje molbi osoba koja dolaze u Europsku uniju. E, koji je razumni vremenski rok za obrađivanje ovakvih zahtjeva? Kako možemo ubrzati taj proces? Mnogi su govorili da je e, Dublin mrtav, ali postoje načela Ženevske konvencije iz 51. godine. Moramo se pridržavati tih kriterija. Dakle, moramo imati dugoročno rješenje koje će e, zagarantirati primjenu tih načela. E, sam što sam ovdje čuo određene riječi. Mislim da ne postoji razlog za odbijanje osoba na temelju ikakvih ljudskih ili temeljnih prava moramo znati koja su naša načela kako bi države članice bili dalje e, složne, ali ne na uštrb naše sigurnosti. Takvi smatraju možda da smo monopolizirali političku agendu, ali mi ovdje trebamo govoriti o obrađivanju molba za azil. U, moramo učiniti e, taj proces e, što efikasnijim. Hvala, hvala na ovim pitanjima. E, popis govornika je prilično dug, pa ćete odgovor dobiti kasnije. Judith Sargentini u ime članova Europskog parlamenta, izvolite. Hvala predstavajući, imam dva pitanja. Prvo, za gospodina Röslera iz Frontexa. U petak je naš odbor Libe posjetio Lampeduzu i talijanski brod ratne mornarice gdje su nam pokazali kako spašavaju ljude. Objasnili su nam e, čime se bavi operacija Triton, Triton i čime se bave e, talijanski brodovi. E, Triton nije službeno obuhvaćao praćenje situacije e, na granici sa Libijom. Možete li nam nešto više reći o tome? Zato što ipak ti brodovi se približavaju tom području libijskih teritorijalnih voda. Kako to funkcionira? Drugo pitanje je za gospodina Ornerakisa za euro, koji govori u ime Eurojusta on je grčki predstavnik, dolaze veliki brodovi sa grčkih otoka prema Pireju i oni olakšavaju navodno pritisak na grčke otoke. U Luci Pireje rekli su mi da kad dođe brod nema nikakvih zdravstvenih službi, nema hitne pomoći, nema službenika za doček i E, tada se ljudi iskrcaju i nakon pola sata izbjeglice su nestale to je e, nešto potpuno drugačije u odnosu na ono što sam vidjela na Lampedizi gdje postoje predstavnici UNHCR-a, zdravstvena pomoć i kad se netko iskrca onda e, odmah bude podvrgnut medicinskom pregledu. Dakle, ne može se dogoditi da stotine izbjeglica se iskrcaju, a da ne postoje osobe u luci koje će ih prihvatiti, pregledati i pomoći im. Hvala.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 úgy gondoljuk, hogy a kvóta ebben a helyzetben nem jelent Hvala što ste organizirali ovu razmjenu mišljenja s stranskim parlamentima. Mađarska je glasovala protiv jučerašnjeg prijedloga. Mi smatramo da kvote nisu rješenje. I to zašto? Zato što kronološki gledano treba prvo shvatiti kako Europa efikasno treba kontrolirati vanjske granice. Nakon toga treba govoriti o kvotama. Mi poštujemo šengenski sporazum, mislim da je on jako važan zato što europski građani mogu e, se slobodno kretati zahvaljujući tom sporazumu. Također smatramo da ako ne budemo branili vanjske granice, nećemo moći zajamčiti slobodno kretanje unutar granice Europske unije. Mađarska pokušava zatvoriti na efikasan način, svoje granice, ali time samo poštuje obveze koje ima na temelju šengenskog sporazuma. Mi smo spremni uzeti u obzir e, druge prijedloge koji će nam omogućiti da i dalje poštujemo šengenski sporazum. Ipak još nitko do sada nije govorio o nekom alternativnom prijedlogu koji bi bio razuman. 225 tisuća tražitelja azila došlo je u Mađarsku. 173 tisuće tražilo je azil. E, Mađarska ima velikih logističkih problema posljednjih dana. Došlo je do masivnog priljeva izbjeglica. Mislim da ne možemo kritizirati državu članicu ako je ona samo ispoštovala kriterije i propise koji su na snazi u Europskoj uniji. Mi smatramo da svi oni koji imaju pravo na međunarodnu zaštitu moraju tu zaštitu i dobiti, ali oni koji nemaju na to pravo moraju ostati izvan granice Europske unije. Hvala. A sada u ime Europskog parlamenta gospođa Ana Gomez. Izvolite. Hvala. Dakle, pripremite se jer mnogi će još doći. E, znate iz kojih uvjeta bježe a uvjeti su rezultat naše nemogućnosti da se koordiniramo. Doći će ih još mnogo više. To će biti izbjeglice, ali i migranti. Pitanje za gospodina Morkonea. Ja sam čula iz nekih osoba u regiji da krijumčari ljudima su također uključeni u e, vađenje ljudskih organa i za to koriste izbjeglice. Koliko ste e, krijumčara e, uhitili i koliko ste ih procesuirali, želim to pitati jer se o tome ne govori javno. Drugo, Eazo i Frontex, imam dva pitanja za njihove zastupnike. Kad ljudi budu došli u neko mjesto gdje nemamo hotspot, kako ćemo osigurati da te osobe sigurno dođu do odredišta i kako ćemo na taj način oduzeti biznis krijumčarima, kako ćemo otvoriti sigurne i e, legalne rute za osobe koje žele doći u Europu. O tome se uopće ne govori. Još jedno pitanje. Zašto Europska komisija ne bi vršila pritisak na države članice da aktiviraju mrežu konzulata u državama gdje je u tijeku konflikt i susjednim državama kako bi se vize lakše izdavale e, onim osobama koje legalno, na primjer zrakoplovom ili drugim prijevoznim sredstvima, žele doći u Europu? Naravno, to je prilično relevantno jer se države članice trebaju odmah otvoriti e, za prijedlog e, premještaja. Treba vršiti tu vrstu pritiska na države članice kroz parlamente i to ćemo upravo mi učiniti. Hvala Ana. Poštovani kolegi i kolegice, dozvolite mi da dam riječ e, gospođi Sigan prije nego što ode Rekla mi je na samom početku da mora otići nešto ranije. Znam da je e, netko od vas postavio pitanje upravo njoj, zato moram da kratko odgovori na pitanja koja su bila upućena njoj. Imate tri ili četiri minute na raspolaganju. Molim vas, budite što kraći. Evo, izvolite, nakon toga nastavljamo s popisom govornika. Želite li odgovoriti na postavljena pitanja, Marta? Izvolite. Hvala lijepa. Hvala na svim komentarima i e, na svim pitanjima koji ste se dotakli. Evo vrlo kratko, ja nisam političarka, dakle neću komentirati politička stajališta drva članica. Ja sam službenica Europske komisije i ja snažno vjerujem u europski projekt. Mi činimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo proveli kvalitetan projekt za migracijsku politiku, a tako je predstavljeno u našem europskom migracijskom programu. Čula sam u vašim komentarima i ja također želim to ponoviti. Moramo se vratiti upravo na to pitanje. Migracijski program je o cjelovitom pristupu, obuhvaća sve elemente onoga što smo radili, što radimo i što ćemo u buduće raditi. Ehm, u čemu još trebamo napredoviti. Moramo zaštititi naše granice, spašavati živote i kvalitetno primjenjivati europski sustav za azil. U suradnji s trećim zemljama ali moramo se baviti i zakonitom migracijom. Dakle, svi su ovi aspekti prisutni istovremeno i ako želimo dalje e, se poboljšati, moramo imati suradnju među državama članicama. E, što možemo učiniti kako bismo ubržali provedbu e, tog migracijskog programa? Neke države članice smatraju da će nam provedba pomoći u premošćivanju ove krize. I neću više pitati što je stajalo iza odluka ili odluke koja je jučer donesena. To sad nije bitno, bitno je i drago mi je što je ta odluka sada donesena. A sada treba djelovati na terenu. Upravo zbog toga je današnja tema hotspotova toliko važna. Moramo biti sretni što je ta odluka donesena i da možemo sada nastaviti s provedbom što prije. Ovaj paket provedbe je jako važan zato što ukazuje na odnose s trećim državama i ukazuje na situaciju e, na Zapadnom Balkanu. E, mi pokušavamo učiniti sve što možemo za Balkan, e, mobiliziramo dodatne resurse, vidimo da se priprema misija moramo procijeniti koje su mogućnosti humanitarne pomoći i razgovarat ćemo o ovim e, pitanjima na konferenciji na visokoj razini početkom listopada. Vrlo dobro znate da ćemo imati summit u Valeti sa afričkim partnerima kako bismo nastavili s radom e, i suradnjom sa državama tranzita i matičnim državama proces iz Kartuma e, također će nam pomoći da riješimo problem u samom korijenu. E, na svim frontama radimo onako kako predviđa naš migracijski program. Ali sada je pitanje danas kako što prije provesti odluku koja će nam omogućiti da raspodijelimo osobe E, nakon što se budu odlučile, nakon što se bude odlučilo o konačnim brojkama. Dublinska uredba je pokazala da ima neke nedostatke i zato sad moramo vidjeti kako dalje. Ali e, današnji sustav, zajednički sustav za azil obuhvaća razne direktive koje dobro poznajete unutar odbora LIBE zato što ste vi sudjelovali u procesu svajanja tih direktiva. Neke direktive su stupile na snagu prije ljeta. Ovdje je sada pitanje kvalitetne provedbe. Sve što ste vi rekli o kvalitnom procesu registracije, skrininga i uzimanja otisaka prstiju je točno osoba ako traži azil onda se upućuje u proceduru za traženje azila. Ako osoba ne ispunjava uvjete za tu proceduru onda treba e, primijeniti proceduru za povratak u domovinu. Trebamo biti sigurni da će se ljudska prava poštivati, zato što to je naša dužnost. Moramo biti sigurni da ćemo se e, na potreban način odnositi prema osobama koje su ranjivije, prema ranjivim skupinama. To su posebice žene, starije osobe i e, djeca bez pratnje. Bit ću kratka. Govorila sam i o financijskoj pomoći i mjerama koje su predviđene. O tome raspravljamo s nacionalnim vlastima iz Grčke, Italije i drugih država naravno. imamo i nacionalne programe u kojima predviđamo konkretna djelovanja o kojima smo govorili sa vlastima. A to su prihvatilišta i jačanje procedura, ubrzavanje procedura i tako dalje. Morate pokušati biti kraći. Da, hotspot je operacija koja se e, pruža, koja se izvodi u hitnim stanjima. Dakle, suradnja sa Grčkom Italijom bit će jako važna kako bi ti hotspotovi postali operativni što prije. Znam da imate mnogo komentara jer dolazite iz komisije, ali ja sam vas pozvao na to da sada odgovorite zato što ste trebali otići ranije, pa smo se nadali da ćemo dobiti vaše odgovore prije vašeg odlaska. Ovdje ima mnogo pitanja na koja biste trebali odgovoriti, ali zamolit ću kolege da ako imaju pitanja za komisiju, E, ta, komitija e, ta pitanja ipak postave, pa ćete onda vi odgovoriti naknadu jer sada morate otići. Hvala što ste dali svoj doprinos ovoj raspravi. A sada idemo na sljedećeg predstavnika nacionalnog parlamenta iz Latvije. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, govorit ću latvijski. Dragi kolege, E, analiziramo odluku koja je usvojena prošli tjedan i mnogi kolege kažu da i dalje očekuju da se nešto novo dogodi. Dopustite mi da citiram svog premijera. Ova kriza može ugroziti samu dušu Europe. Europa ima 28 duša i svaka od tih duša ima svoje značajke, no one sve žive u jednoj obitelji. Rezultat tog procesa je da se nacionalni interesi ignoriraju, povijesne značajke se ignoriraju, kapacitet integracije se ignorira, a jučer, iako smo ujedinjeno usvajali mnoge odluke, jučer smo se razlikovali u našim gledištima i to se mora uzeti u obzir. Sadašnji postupak neće donijeti rješenje za ovu krizu. Ne želim dužiti, ali želio bih nešto reći o hotspotovima. Želio bih privući, skrenuti vašu pozornost na činjenicu da ne govorimo o mogućnosti sklapanja bilateralnih sporazuma sa severnoafričkim zemljama i o mogućnosti stvaranja izbjegličkih centara u tim zemljama. Također bih želio se fokusirati na razvojne instrumente. Mi pružamo razvojnu pomoć tim zemljama, iako ne vidimo nikakav reciprocitet, nema napretka na drugoj strani, ne bismo li onda trebali revidirati te razvojne instrumente i pružati pomoć onim zemljama u kojima postoji napredak i kod pitanja migracijskih kriza. I drugo, da li se raspravljalo o e, Arapskoj lizi, o e, Savezu arapskih zemalja, koja je njihova uloga? Kada će te zemlje preuzeti neku ulogu u ovom procesu, jer i one bi trebali biti uključeni u rješavanje ove migracijske krize, trenutno se ova migracijska kriza prikazuje kao europskom europska kriza, barem na razini e, vijeća, sigurnosnog vijeća Ujedinjenih naroda, u travnju kada se raspravljalo o pitanju sirijskih izbjeglica, Kina i Rusija su glasovale protiv, a one ne sudjeluju uopće u rješavanju ove krize i zašto se ne obratimo našim kolegama u afričkim zemljama i u drugim međunarodnim organizacijama. Hvala. E, Natalie Greece, Hvala. Hvala organizaciji ove rasprave između nacionalnih parlamenta i zastupnika o velikoj krizi i izazovima sa kojima se trenutno hvatamo u koštac u Europi. Ovaj sastanak se održava ustinu u pravi trenutak Prošli tjedan zajedno sa Marijom Desanom, smo e, vidjeli balkansku rutu, vidjeli smo tisuće mladih ljudi svakog dana koji su pokušavali ući u neku od država članica ili u treću zemlju. Cilj većine njih bio je doći do Njemačke. zima se približava. problem o kojem danas govorimo, hotspotovi, aktivira mnogo pitanja, nemamo vremena, šteta je da je predsjednica komisije morala otići, no kao što je predsjednik rekao možemo joj poslati pitanje u pisanom obliku. Željela bih znati sljedeće. Kada će se ustrojavati hotspotovi, planiramo li e, ne, ustrojiti neke posebne mehanizme za maloljetnike bez pratnje. Vidjela sam na balkanskoj ruti da mnogo mladih putuje bez pratnje, bez roditelja, bez članova obitelji. Što će se konkretno poduzeti da se pomogne tim ljudima u relevantnim zemljama? što će se učiniti po pitanju prihvata maloljetnika bez pratnje i mladih. 28 zahtjeva za riječ. Mislim da ima smisla sada zatvoriti popis govornika. Ako ste do sada zatražili riječ, već jeste na popisu. Ako niste, molim vas da budete disciplinirani i slušate kolege moramo završiti u 12.30. Popis je sada zatvoren. Prijeđemo sada na sljedećeg govornika iz nacionalnog parlamenta. Gospodin Armenas Ledeka iz iz Litve. E, uvaženi kolege, hvala gospodine predsjedniče, govoriti ću litavski. Dragi kolege, u ovom formatu smo se okupili kako bismo razgovarali o temi koja je od velike važnosti za sve nas, Međutim, mislim da mi političari ne bismo trebali govoriti o tehničkim pitanjima, o tehničkim pojedinostima, uzimanju otisaka prstiju, registraciji. Moramo vjerovati stručnjacima u našim državama članicama. Oni trebaju to raditi. Njemačkim, grčkim, talijanskim stručnjacima ili bilo kome drugom. Tehničke zadatje se moraju povjeriti stručnjacima. Mi moramo govoriti o političkim pitanjima. I drago mi je da je predsjednik iznio ideju cjelovitog pristupa migraciji. Sveukupnost ovog problema je vrlo važna. Nadam se da ćete se složiti, dragi kolege, da je migracija od uvijek bila s nama i tako će biti i u budućnosti. Ponekad je aktualnija, ponekad manje aktualna. Danas je problem migracije ekstreman, široko rasprostranjen i to je izazov za svaku državu članicu, uključujući i moju. Međutim, kolege, jedinstvo Europe je ono što je potrebno Recite mi, tko je zainteresiran za podjele u Europi, za e, poniženje Europe? Mi nismo pronašli rješenje za ovaj zadatak. Ja sam parlamentarac iz Litve i tužan sam kada vidim informacije u masovnim medijima u kojima piše da baltičke zemlje, kao što su višegradske zemlje, ne podupiru solidarnost u Europi. Želio bih naglasiti da je Litva oduvijek bila za europsko jedinstvo i ujedinjena rješenja. Moramo nekako izaći na kraj sa tim lažima, iako postoje države članice koje se opiru zajedničkom pristupu, to je problem te dotične države članice. Mi moramo zadržati jedinstvo u Europi. Ispričavam se što vas moram upozoravati na vrijeme. Nemamo baš često predsjednike nacionalnih parlamenta ovdje. Kristina Wimberg, sljedeća parlamentarka. Hvala. Hvala na izlaganjima. Ne vjerujem u sve prezentacije, ali vidimo koji je pristup EU-a u smjeru toga da nas se želi lišiti suverenosti. E, koliko izbjeglica možemo prihvatiti? Možemo li mi sami odrediti koji teret možemo prihvatiti? Mislim da bi e, da moramo reći da ćemo sada imati prisilnu raspodjelu ovih 120.000 osoba i to se tako može odužiti godinama. Razmišljala sam o hotspotovima i 160.000 osoba koje se preraspoređuju. Što će se dogoditi i što ćemo reći osobi koja zatraži azil? reći ćemo to još sebi, žao nam je kvota je popunjena, pokušajte neki drugi puta ili pokušajte ilegalno ući u zemlju jer ne možete rješavanjem ovog pitanja hotspotova e, spriječiti da oni e, dolaze u Europu. Drugo pitanje je da će biti dodijeljeni u neku zemlju u kojoj će ostati pet godina ako uzimate otiske prstiju, onda i moramo poštivati sporazum Eurodaka e, koji vrijedi 18 mjeseci. Da li će se onda to mijenjati ili će se e, otiske prstiju uzimati na neki drugi način? Čuli smo da neki iz Litve žele otići u Švedsku, ali rečeno im je da je kvota popunjena. Oni i dalje žele u Švedsku, pa mislim da dugoročno to neće funkcionirati. Čuli smo i da je 700 tisuća je prava brojka. Ove godine ćemo vjerojatno doći do milijuna. Onda ćemo imati e, dodatnu brojku od 160 tisuća. Što će se dogoditi sa preostalim osobama? Hoćemo li njih poslati nekamo drugdje? Iz nacionalnog rumunskog parlamenta Ana Brčel. Hvala gospodine predsjedniče, čestitam na organiziranju ovako važnog sastanka. Vezano uz ovu krizu moramo se referirati ne samo na simptome, već i na glavne uzroke ove krize. Mislimo da je neophodno uspostaviti ravnotežu između solidarnosti i odgovornosti i načelo dobrovoljnog sudjelovanja bi trebalo biti povezano sa solidarnošću. Kada se primjenjuje solidarnost, moramo uzeti u obzir stvarnu situaciju i uvjete koji e, prevladavaju u svakoj državi članici. Moramo krenuti od iskustava i kapaciteta integracije migranata, što je različito u svakoj državi članici. Moramo zajamčiti najbolje uvjete za migrante i moramo stoga biti svjesni činjenice da postoje stvarne specifične situacije u svakoj državi članici u smislu prihvata integracije migranata. Kao što znate, jučer je Rumunjska glasovala protiv obaveznih kvota, jer za nas je važno poštivati načelo dobrovoljnog sudjelovanja. To je vrlo važno načelo za Europsku uniju i mi mislimo da je važno da aritmetičke brojčane podjele nisu rješenje za ovu krizu. To moramo svi uvidjeti. Željela bih čestitati Frontexu i drugim agencijama na njihovim aktivnostima. Također bih željela spomenuti činjenicu da je Rumunjska oduvijek bila na prvoj e, crti bojišnice u smislu sudjelovanja e, u radu agencija koje su aktivne na području migracija. E, mi pružamo mnogo ekspertize, kvalificiranih ljudskih resursa i tehnologije. Moramo pomno pratiti sigurnosne rizike koji su se nedavno pojavili. Posebice se referiram na moguću pojavu terorista Važno je konsolidirati i osnažiti suradnju između različitih organizacija koje suzbijaju organizirani kriminal, terorizam i krijumčarenje e, ljudima, posebice u državama članicama EU-a, no mora se razlikovati tražitelje azila od migranata. Dopustite mi da vas podsjetim da je Rumunjska zapravo članica šengenskog područja 2600 km europske granice e, je ono što mi branimo i sada je pravi trenutak da Rumunjska postane punopravnom članicom šengenskog područja. Mi smatramo da je to odluka koja je trebala, odavno trebala biti donesena. Istodobno željeli bismo surađivati i biti više uključeni u rad sa drugim agencijama koje su uključene u ovaj problem, posebice agencijama Ujedinjenih naroda. Spomenuli ste Schengen i Ujedinjene narode u svom izlaganju. Hvala vam što ste se javili. Stvarno mi je žao što vas moram prekidati. Ali to je potrebno. Patricija Toja, izvolite, iz Europskog parlamenta. Molto brevemente, presidente, ringrazio anch'io tutti gli intervenuti. Hvala svima koji su se do sad javili za riječ, dakle goste u ovom prvom panelu, oni su rekli jako zanimljive stvari. No što želim naglasiti je pitanje maloljetnika, toga su se već dotaknuli neki drugi kolega. želim da se učini više u našoj rezoluciji o kojoj smo glasovali u parlamentu, posebno su se na to osvrnuli Čuli smo akcijski plan i tako dalje, ali sve to nije dovoljno, potrebno je jasnije se fokusirati zato što znamo da ovi maloljetnici, dakle djevojčice i dječaci, da se njih dvostruko iskorištava. To je moj zahtjev koji upućujem, dakle ne samo komisiji, već i svim agencijama, ali moje pravo pitanje iako znam da neće imati mogućnosti za odgovor, želim uputiti kolegama iz nacionalnih parlamenta, recimo onima iz Češke i tako dalje, i reći im veli se da treba napraviti blok. I ja im postavljam pitanje kako. Trebamo, vidimo da neki ljudi umiru pred našim očima. Jesu li to evropske vrijednosti? Koliko jesu, onda ja živim u drugačijoj Europi. Drugo pitanje, govori se o solidarnosti, potrebi da se ne iznevjere evropske vrijednosti, duša Europe, ali ja želim podsjetiti da postoji povelja o temeljnim pravima svi smo skoro parafirali i to su ti temelji evropske priče u naše 20, naših 28 različitih izvedbi. Mi, mi to prvi iznevjeravamo kada to ne poštujemo. Neće drugi izvana to dovesti u pitanje. Mi to sami dovodimo u pitanje. Dakle, evo, to su moje pitanja upućena kolegama i možda ćemo se evo tijekom pauze za ručak međusobno susresti i tako ću dobiti neke od odgovora na pitanja. Hvala vam. Net Gross iz Njemačke, izvolite. Hvala lijepo, govoriti ću njemački. Najveći broj izbjeglica dolaze iz se nalaze u siromašnim zemljama u Libanonu. Na tri e, izbjeglica imamo, na tri Libanonca imamo jednog izbjeglicu, a u Njemačkoj na jednog izbjeglicu imamo sto Njemaca. Nedavno sam bila e, u Grčkoj na granici s Makedonijom i tamo sam čula strašne stvari. E, mafijaške strukture organiziraju prijelaz preko zelenih granica, to su nezakoniti prijelazi. E, se e, događale su se pljačke, silovanja, te me zanima znali e, zna li Europol nešto o tome. Na toj granici nije, bila prisutna ni jedna jedina međunarodna organizacija, osim jedne francuske organizacije. Isto sam vidjela i u Makedoniji i u Srbiji. U Srbiji je drugačije strukturirano i o svim tim izbjeglicama zapravo su se brinuli e, stanovnici, građani E, Grčke, Makedonije i Srbije, a međunarodne organizacije nisu bile prisutne. Na kolodvoru u Mađarskoj je bila najgora situacija, bila sam tamo dva dana, nikad nisam vidjela nešto tako strašno, a vidjela sam neke, neka prihvatilišta izbjeglica posvuda, ali to što se dogodilo na kolodvoru u Mađarskoj je bilo nešto najstrašnije što sam ikada u životu vidjela. Nikada nisam vidjela tako mnogo djece i beba kao tamo. Nijedna međunarodna organizacija nije bila prisutna. Pitam se e, što se to tamo događalo. Samo jedna manja nevladena organizacija iz Mađarske je donosila ljudima vodu, hranu i lijekove. Zapravo jedna njemačka studentica je pozvala svoju majku koja je bila liječnica i koja je pokušavala pomoći. Ja sam bila jedina političarka tamo, bilo je mnogo novinara i oni su isto bili užasnuti i nisu mogli vjerovati da se tako nešto događa u središtu Europe, gdje što se dogodilo sa našim e, vrijednostima, međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, o ljudskim vrijednostima. Mi smo sve to potpisali, e, prvenstveno ženevski protokol. Hvala. Very sorry to such uh, comments to close. Um, and this... je da slušamo ova da je takva bila situacija. Sad imamo još jednog e, člana parlamenta. Izvolite, Salvatore Pudljeze. Presidente, io Hvala vam. Ja sam zadovoljan s onim što se jučer odlučilo, dakle ovoj premještanju su 20 tisuća ljudi, možda se mogu napraviti više, ali ovo je važan korak e, naprijed. Mislim da se Europa konačno probudila kada je riječ o prihvatu ali kao što sam jučer rekao na odboru Libe, mislim da se mora učiniti mnogo više kada je riječ o povratu onih koji nisu dakle i ne mogu dakle dobiti azil, već je ekonomski migrant. Neprihvatljivo je da se 40% oni koji su izgani da su se zbilja vratili svojim zemljama u 2013. Mislim e, da Europa ovdje treba preuzeti ulogu protagonista, a ne davati zemljama članicama da putem bilateralnih ugovora rješavaju ta pitanja. Zato tražimo od ovdje prisutnih agencija koja je bila njihova uloga kada je riječ o ovim povratima u domovinu i što bi mogli dodatno učiniti. Kada je riječ o popisu sigurnih zemalja, ne znam je li to najbolji put, jednako kao što je rekao kolega Morkone. Međutim, treba ubrzati rokove za rješavanje ovih postupaka. U Italiji je potrebno sedam mjeseci da bi se riješili ovi postupci. Tome treba pridodati još dvije godine za moguće žalbe, dakle putem redovnih sudova. Zato me zanima što čini talijanska vlada kako bi smanjila ove rokove i vezano za slične procedure vezano uz međunarodna prava. Hvala. Um, next from, uh, the Hvala. Sada kolega iz Poljske. Izvolite, imate riječ. Um, monsieur le Président, uh, merci pour uh, organiser cette... Hvala vam. Hvala vam što ste organizirali ovaj sastanak. vi ste ovdje odlučili organizirati ovaj događaj još prije nekoliko mjeseci, da ga na neki način ste djelovali prije svog vremena, evo budući da me slušaju kod kuće, govorit ću poljskim jezikom. Že Poljska... Htio bih sve podsjetiti da je Poljska u prvim godinama 21. stoljeća prihvatila gotovo 100.000 tisuća izbjeglica iz Čečenija, nitko nam nikad s tim u vezi nije pomogao. To vam govorim kako bih pokazao i dokazao da sudjelujemo u dakle ovim pitanjima solidarnosti kada je riječ o pravim izbjeglicama. Nedavno smo govorili o kvotama, mi smo prihvatili nekoliko stotina sirijskih izbjeglica. Njih nismo smjestili u nekakve logore, oni su išli u domove ljudi, dakle tamo im se pruža odgovarajuća skrb. O njima se također skrbi i crkva. I svi su oni nestali. Dakle, ukoliko govorimo o ovim crno-bijelim kategorijama, koliko govorimo da su svi ovi ljudi koji dolaze izbjeglice, to možda i nije sasvim istinito. Ja Ne sumnjam da ovi napori za koordinacijom, kao što su neke dakle predstavnice agencija, idu u dobrom pravcu, ali svi ne ponešto kasnimo s našom reakcijom. Gdje su bili ovi hotspotovi kada su, kada su ljudi masovno dolazili sada nedavno u Mađarsku? Gdje su ova odgovarajuća djelovanja? Nisam do sad čuo ništa o tome kako riješiti problem na njegovom izvorištu. Gospodin Morkone je dosta odlučno osudio Mađarsku, ali je li Mađarska zadužena za dugoročnu politiku Belgiju, Francuske ili Nizozemske koji prihvaćaju tisuće i tisuće islamskih migranata. Pa oni tako oblikuju svoju politiku, ali netko može imati drugačiju viziju budućnosti za, za sebe. Imamo brojna društva koja su naviknuta na ideju o tome da na ideju suživota sa muslimanima. Ali što je s Turskom? Turci su upravo pokrenuli ovu lavinu migranata prema Europi, to je istina. Okay, um, next for the members, uh, Mr. Udo Vojt. Kolega Udo Vojt iz parlamenta, izvolite. Ja, danke, president. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Vi ste na početku uvodno rekli da eh, danas zapravo provjeravamo postoji li prikladni sustav azila koji funkcionira. Mislim, nakon svega što smo čuli, da azilni sustav ne funkcionira. Nemamo niti pravilo kvota koje je prihvatljivo, niti možemo zaštititi vanjske granice EU-a, niti smo u stanju provesti povratak, vraćanje izbjeglica. Nemamo nikakav jedinstveni sustav. 30, samo 30% osoba se vraća. I zato cijeli taj azilni sustav uopće ne funkcionira. Čuli smo gospodina a čuli koji je proglasio šengensko područje mrtvim i najavio da Italija želi pomoći. On jedini zastupa ovo populističko gledište, dobio je jedini pljesak, niti Europolni Frontex nije e, dobio pljesak, a oni se, oni poštuju pravila. Isto ono što se događa u Mađarskoj e, kada smo čuli to, mnogi su pljeskali, ali zapravo u stvarnosti Mađarska je poštovala Dublinsku uredbu, on pravila Europske unije. I zato je se danas kritizira. Ono što mi nedostaje u strateškom izvješću e, gospođe e, Mercole je strateški pristup koji ide u smjeru onoga što možemo poduzeti kako bi e, priljevi migranata e, bili e, zaustavljeni što da učinimo kako bi se ti ljudi željeli vratiti u svoje domovine i tamo imali neku nadu za bolji život to bi bio pravi strateški pristup For the, um, national parliaments, Ms. Elena Sentiment. Kolegica na Sentineru iz Italije, izvolite. Hvala vam. Hvala vam što ste organizirali ovaj susret, dakle koji se bavi sveobuhvatnim pristupom migraciji. Želim naglasiti jedan podatak. Mm, ovaj fenomen migracija, gdje razlikujemo dakle ekonomsku migraciju i migraciju onih koji bježe iz ratnih područja, dakle koji su izbjeglice, traže azil, to nije fenomen koji se može zaustaviti. To je fenomen koji će s promijeniti prirodu Europe. I to je epohalni fenomen i moramo se uduprijeti vizijom, instrumentima i odgovorima koji su brzi, kako bismo se nosili sa ovom hitnoćom i potom se moramo pozabaviti dugoročnim rješenjima. Zato što ovo nije fenomen koji se može zaustaviti, to je nešto čime valja upravljati i to valja poduzimati. Kako pojedinačne države, tako i sve europske države zajedno. Dakle, zajedničkom politikom migracija, zajedničkom politikom prihvata. Oni koji su govorili prije mene već su iznijeli čitav niz pitanja koji sam ja mislila postaviti. Naročito ono vezano uz maloljetnike bez pratnja, to je jako važno pitanje. Te pitanja vezano uz rokove. Odgovoriti na ovakav fenomen važan fenomen, dakle znači dati brze odgovore kada je riječ o identifikaciji, te kada je riječ o postupcima vezanima uz traženje azila. Vezano uz ovo potonje, trebamo e, reći koji su oni koji unutar zemalja domaćina, dakle, gdje se izbjeglice prihvaćaju, tko su oni koji iskorištavaju one koji dolaze na naš teritorij, dakle, koliko su odbijeni, koliko im odbijen zahtjev, tko, je, tko su oni koji im pomažu, recimo, u ovim žalbama i kao članica e, odbora Vijeća Europe za jednakost i nediskriminaciju želim reći da smo zadnje put u Parizu nadugo raspravljali o ovom fenomenu i rekli da bi e, trebalo da nije oportuno raditi razlike dakle, između izbjeglica, dijeliti ih u kategorije u prvu ligu i drugu ligu, dakle raditi ove liste zemalja koje su sigurne, koje nisu sigurne, zato što mislim da je posrijedi riječ o diskriminaciji. I na koncu, zanima me koji su instrumenti suradnje i razvoja, dakle u matičnim zemljama, a koje provodi Europska unija thank you. Um, Hvala vam, izvolite kolega Hau. Uh, EU Hvala vam. Zajednička lista sigurnih zemalja je korak u pravom pravcu, ali nije dovoljno. Uzmite u obzir slučajeve poput Iraka i Somalije, to su značajne uh, zemlje porijekla u zemlji kao što je moja. razlikujemo situaciju ljudi koji dolaze iz tih zemalja. Neke zemlje imaju dogovore o povratu s ovim zemljama, dok druge zemlje članice nemaju te ugovore. I to su razlozi zbog kojih e, migranti putuju, putuju dakle, kroz sigurne zemlje, a da tamo ne traže azil. Ova situacija problematična je kada je riječ o premještanju, o mehanizmu premještanja. Koliko imamo tražitelja azila iz Somalije ili Iraka u Grčkoj ili u Italiji kada tu osobu premjestimo u drugu zemlju članicu? Hoće li se uzeti u obzir činjenica da hoće li biti prihvaćeni ili ne, ovisi o tome kam, gdje su premješteni i od zemlji članici koja obrađuje njihov zahtjev. Dakle, moje pitanje je, možemo li ljude premještati po Europskoj uniji, a da pri toga nemamo jedinstvene standarde, kriterije i tumačenja? Hvala vam. Thank you. Um, and now for the National Parliaments from Montenegro, Liliana Hvala vam, sada predstavnici Crne Gore. Hvala gospodine predsjedniče uvažene dame i gospodo, učesnici današnjeg sastanka. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime Skupštine Crne Gore i Odbora za ljudska prava i slobode u kojem sam zamjenica predsjednika. Koristim priliku da istaknem da Crna Gora nije u velikoj mjeri izložena trenutnim...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 Hvala vam. Ja sam imao neka pitanja vezano uz proceduralna pitanja. Prvo pitanje se tiče premještanja. Vidimo da svakog dana imamo ljude koji kopnom i zrakom dolaze, ali žele ići u specifične zemlje. Dakle, moje pitanje je tko će reći ovim ljutim ljudima da ih se eventualno, da će ih se potom eventualno poslati u Portugalu, Italiju ili u Portugal, dakle tko je, to ko o tome odlučuje i što će ako te osobe to ne budu prihvatile. Nadam se da se netko i time pozabavio. Potom identifikacija. U trenutku kada ove osobe dolaze, eh, nije mi jasno čemu tolike teškoće sa identifikacijom vidjeli smo da se osobe ne žele identificirati, a oni koji se ne žele identificirati, oni sigurno nešto kriju, bježe od ratova i ne žele dati vlastite otiske prsti i tako dalje. Dakle, u trenutku kada oni dođu, ukoliko se ne žele identificirati, jesu li predviđeni neki posebni postupci ili se pravimo da problemi ne postoje i u našu Europu ćemo pripustiti dakle bilo koga. Treća stvar, što se tiče osoba koje nisu izbjeglice, koji, koja su, koje su procedure dakle predviđene kada je riječ o agencijama kada je riječ o povratu onih e, ljudi dakle koji nisu izbjeglice. Smatram da je ovo pitanje jako važno, ali nisam dobro razumio do sad koji su to postupci. I na koncu, mislim da migracije poput ove kojoj svjedočimo da su nešto što se ne bi dakako trebalo događati. A to znači ujedno da mi trebamo rješavati problem u korijenu. Za situacije ovog tipa ne možemo jednostavno dozvoliti da se one nastave. Dakle, trebamo odlučiti koje politike poduzeti u određenim dijelovima svijeta, što, što napraviti. Čujem da govorimo o uzbuni, o krizi, a ne rješavamo stvari u korijenu to me jako plaši i smatram da nije fair. Hvala vam, vratit ćemo se kolegice iz Crne Gore, ali e, želim uzeti evo pred posljednjeg govornika. Izvolite, imate riječ. Sorry. Thank you, Chairman. I've been in Hvala predsjedavajući. Bila sam u Kaleu više puta, posljednji put prije dva tjedna sa BBC-em. E, tamo se govorilo o ljudskim pravima i e, rekli su e, da u Kentu, kojeg ja predstavljam, migrantima kažu da ne budu ekonomski migranti, a govorila sam sa mnogim od njima, oni su ekonomski migranti, nego im kažu da moraju biti azilanti. E, oni im daju sve alate i također jezične mogućnosti kojim onda ono, oni to mogu zatražiti. Radi se tu o pitanju kriminalaca. Želim pitati zašto se oni ne uhićuju na temelju Dublinske uredbe, e, odnosno konvencije, zato što oni prolaze kroz La Manche, e, ulaze nezakonito i kroz kamione. I vozači kamiona u Kentu također imaju problema s time. Zašto mi ne primjenjujemo propise? Zašto ne uhitimo te osobe i ne podvrgnemo ih izgonu iz države? Jer e, oni su ekonomski migranti, ali za njih također postoje procedure. E, to je čitav koncept azila. E, Moj moja država ima čitav niz e, iskustava s time, ali ako mi sada ne govorimo o problemima koji su sada aktualni, to znači da podrivamo azil. Hvala. Hvala. Provjeravam možemo li sada započeti sa govorom e, kolegice iz Crne Gore. Ne znamo imamo li prijevod. A ako ga nemamo, gospođa će govoriti hrvatski. Dobro. Ako kolegica govori hrvatskim jezikom, onda imamo prijevod. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo, učesnici današnjeg sastanka. Zadvojstvo mi je da vas pozdravim u ime Skupštine Crne Gore i Odbora za ljudska prava i slobode u kojem sam zamjenica predsjednika koristim priliku da istaknem da crna gora nije u velikoj mjeri izložena trenutnim migracionim tokovima što predstavlja prednost u smislu ranog upozorenja u slučaju širenja migracione krize na njenu teritoriju. trenutna migraciona ruta obuhvata teritoriju makedonije i srbije a u slučaju promjena ruta bi mogla biti preusmjerena preko albanije i kosova. u tom slučaju crna gora se priprema za odgovor na priliv migranata na njenu teritoriju. Dokaz za to je i naše prisustvo danas ovdje. Na desetom forumu regionalne inicijative za migracije, azil i raseljena lica održanom u Skoplju, Crna Gora je preuzela od Makedonije jednogodišnje predsjedavanje ovom regionalnom organizacijom u posljednjih 20 godina crna gora se suočila sa prilivom izbjeglih i raseljenih lica sa prostora bivše jugoslavije što je posljedica ratova na području ex jugoslavije. u periodu ninety eight godina crna gora je prihvatila 140.000 izbjeglih i raseljenih što predstavlja četvrtinu stanovnika crne gore. U unapređenju i promovisanju ljudskih prava Crna Gora ostvaruje kontinuirani napredak što je ocijenjeno u rezoluciji 2030. U Skupštini Crne Gore četiri puta je produžavan rok za podnošenje zahtjeva za odobravanje stalnog nastanjenja i privremenog boravka raseljenim i interno raseljenim licima što dovoljno govori o spremnosti crnogorskih vlasti da izađu u susret ovim licima sistem azila u crnoj gori počeo je da se implementira donošenjem zakona o azilu. 2006. godine nakon donošenja zakona o azilu i e, formirana je direkcija za azil koja prima zahtjeve za azil vodi postupak i donosi odluke po zahtjevu za azil izdaje isprave za dokazivanje identiteta i putovanje u inostranstvo, pravnog statusa i prava u skladu sa propisima, vodi evidenciju o situaciji u državi porijekla, vodi postupak za odobravanje odnosno ukidanje dodatne zaštite, privremene zaštite i vrši druge poslove u oblasti azila postupak po žalbama izjavljenim na odluke prvostepenog organa vodi državna komisija za rješavanje po žalbama za azil koja je obrazovana odlukom vlade crne gore. crna gora je odlučna da u narednom periodu nastavi aktivnosti na poboljšanju položaja raseljenih i interno raseljenih lica koji borave na teritoriji naše države. hvala lijepa. Uh, Hvala lijepa i ispričavam se što smo vas prije prekinuli i zahvaljujem na vašem doprinosu. Poštovani kolege i kolegice, e, molim vas da se pridržavate zadavnog vremena. Znam da je ova tema prilično zahtjevna. Hvala. Omogućite nam, molim vas, svima da možemo postavljati pitanja i davati odgovore. Molim sve vas da budete kratki. A sada imamo osobu e, koja će e, zamijeniti e, prethodnu predstavnicu komisije. Kolegica će odgovoriti na pitanja koja su upućena komisiji. A sada idemo odmah na nastavak ove naše rasprave. Molim vas da uzmete samo tri minute vremena kako biste odgovorili na pitanja. Ovo vrijeme koje nam raspolaganju je prilično ograničeno. Dakle, u ime Marte Sagan, odnosno njezina zamjenica, sada će odgovoriti na pitanja koja su postavljena komisiji. Šarmen Hili je s nama. Molim vas da pokušate se usredotočiti na odgovore pitanja za komisiju eh, su jako važna, zato molim vas da odgovorite sada. Hvala. Prvo pitanje vezano iz hotspotove. Pitanje je bilo gdje će biti hotspotovi i kako će se odrediti njihov položaj. To je svakako najvažnija mjera. To je operativni koncept, hotspot, sve ovisi o zahtjevu države članice. Sve ovisi o tome e, gdje su države članice zatražile da mi pružamo našu pomoć. U slučaju Mađarske istina je mi pomažemo i Italiji i Grčkoj. Komisija je predložila e, Grčkoj da ima hotspot na granici. E, to je nešto što će Mađarska morati odlučiti kao što je moja nadređena objasnila, radi se o hitnoj mjeri, o mjeri e, koja je reaktivna. Nije isključeno da ćemo raditi i na dugoročnim mjerama u skladu s našim programom koje je predstavljeno u svibnju. Postoje neka pitanja vezano s to možemo li imati mehanizam premještaja ako nemamo iste kriterije azila. Nedostatak zajedničkog europskog sustava za azil e, je nešto što je povezano sa e, povratkom tih osoba. E, naše zakonodavstvo o azilu stupilo na snagu nedavno. Provedba je jako važna, to nije srednjeročni E, srednoročna praksa, nego se radi o praksi koju ćemo u buduće imati kako bismo uskladili europski sustav za azil. Također e, ne dolazi do povratka. Da, to je pitanje azila. E, to je nešto što sad analiziramo i pitanje je za, hoćemo li imati i akcijski plan za povratak u domovinu. Dakle, program koji će ojačati ovaj aspekt zato što mi ne želimo da osobe koje stvarno trebaju zaštitu imaju poteškoća zbog toga što se ne govori dovoljno o povratku. Još jedno pitanje bilo je tko će ljudima reći da moraju otići na neko mjesto, eh, u neko mjesto kamo oni ne žele otići? Mm, pitanje bi se možda trebalo postaviti drugačije kada se osoba suoči sa mogućnošću premještaja, onda pitanje ne bi trebalo biti želite li ići, nego bi se trebalo direktno osobi predložiti destinacija kako bi se onda osoba eh, uputila u namo. Eh, ne bi trebalo sve biti prepušteno pojedincu. To je nešto o čemu se razgovaralo o ponedjeljak na radionici o premještanju. Radi se o zabrinutosti koju trenutno imamo, ali moramo također pojasniti da nema izbora, odnosno tražitelja zila ne može sam birati kamo otići. mislim da sam u velikim crtama odgovorila na sva pitanja. Hvala, da, otići ćemo na ostale sada i dajem riječ e, drugim kolegama koji će nam reći e, e, koji su njihovi odgovori. Gospodine Marko, izvolite. Sì, grazie Presidente. Intanto volevo davvero... Hvala vam. Umeđu vremenu bih htio zahvaliti svima dakle i vama i eurozastupnicima i zastupnicima nacionalnih parlamenta, što ste mi dali priliku da vas saslušam. I da eventualno pojasnim e, neke točke koje možda nisu bile previše jasne. Vi dobio sam čitavu šumu pitanja, naravno neću moći odgovoriti na sva ali u međuvremenu sam vas eh, htio iskreno obratiti dakle predstavnicima mađarskog, češkog, poljskog eh, pa i njemačkog parlamenta koji su stekli dojam da sam ja, da ja možda polemiziram vezano uz politiku njihovih zemalja i to ću vam sada vrlo jasno reći ja sam državni dužnosnik i nikada ne bih e, polemizirao kada je riječ o politici zemalja članica. Ja vas samo podsjećam da je moj predsjednik e, Sergio Mattarella da je u više javnih istupa rekao da se patnja ne zaustavlja bodljikavom žicom i ja mislim isto kao i on. Ja vjerujem u evropski azil, ja vjerujem e, u odabire komisije. Gradimo, dakle, put koji je utvrđen, dakle, hotspotovi ova čarobna riječ, a zapravo o modalitetu rada u zajedničkoj akciji, dakle ASO, Eurojust, e, Frontex, druge agencije. I mogu vam potvrditi da se to sve već e, odvija i to na zadovoljstvo sviju. Dakle, možete posjetiti agencije ili se uputiti na teren. Uvijek smo sa velikom raspoloživošću prihvaćali sva izaslanstva, ne samo evropska, već i ona iz Sjeverne Amerike, iz Južne Amerike, Azije, čitavog svijeta upravo kako bismo dali ovu notu transparentnosti svom radu. on tu su neka specifična pitanja koja su se istaknula, dakle maloljetnici bez pratnje. Italija je zasigurno jedna od zemalja koja je njihova meta. Govorimo o mladima iz Egipta te o maljetnicima iz čitavog niza drugih zemalja. Događa se, može se dogoditi da djeca od 8-9 godina, da su to već e, formirane osobe, dakle imamo raspon tih e, godina od 8-9 do 17-18, a Italija ih je odlučila ne vraćati kući, zato što ih smatramo ranjivom skupinom. Druge zemlje, znam da su odlučile nešto drugo, ali mi smo zadržali svoje stajalište. Izgradili smo i gradimo sustav prihvata maloljetnika bez eh, pratnje, dakle sustav prve skrbi, druge skrbi, sve ono što smatramo bez praktis, dakle najboljom praksom, sustav SPRAR kad dakle, tu surađujemo sa našim regijama. 2014. smo imali velike teškoće zbog velikog priljeva i nismo, to, nismo se tim problemom uspjeli pozabaviti na odgovarajući način. Osim toga, vi ste istaknuli često svojim izlaganjima pitanje identifikacije ne može se odbiti identifikacija. Mi smo se sami postavljali to pitanje kada je riječ o proporcionalnoj upotrebi sile, naročito od strane nekih ljudi koji su očito bile osobe koje su bježale od rata. U skladu s odlukama komisije identifikacija se provodi, ali s druge strane premještanje je nešto na što ćeš, što dobiti ukoliko se daš identificirati jasno ukoliko želiš otići kod nekog svog rođaka ili pridružiti se svojoj zajednici, jasno je da će ove osobe biti naklonje sklonije identifikaciji ukoliko im se tako nešto ponudi. I evo, već prošlog petka identificirali smo ove žene iz Eritreja koje sam spomenuo u prvom izlaganju, to bez većih teškoća. Jučer je naš eh, ministar unutarnjih poslova postavio to pitanje na izvanrednom sastanku. Gospodin Alfano je rekao, ja ću sada ponoviti njegove riječi. Dakle, nakon 360 stradalih na Lampeduzi, evo sad se obilježava godišnjica tog događaja, dakle 3. listopada. Uzavut smo u Italiji izazivali mm, solidarno rješenje, solidarno, solidarni napor dakle Europe ka zajedničkom cilju upravljanja migracijama. Potom je mrtvi bilo 700, 800, kada se prevrnuo čamac, dakle, u libijskim vodama. I potom smo imali ljude koji su stradali u hladnjači, dakle, koja je putovala prema Beču. Potom smo imali sliku sirijskog dječaka na plaži u Bodrumu. Mnogi ste vidjeli na društvenim mrežama i djecu koja su se utopila na obalama Libije zbog su se čamci prevrnuli nedugo nakon što su isplovili. Ne bih htio da se pocijeni ovaj problem, kao što se nažalost često događa. Rečeno je na zajedničkom, na posljednjem sastanku, dakle, 8. listopada se održava novi sastanak ministara unutarnjih poslova i tada će se govoriti o povratu tih ljudi kućama. Siguran sam da će se to i dogoditi. Ne možemo tu sad izgubiti još dvije godine vremena. Nedostaje, dakle, slaganje, sporazum o povratku ljudi, o premještanju, jer će to ugroziti, ukoliko se ne dođe do sporazuma, to će ugroziti ovaj prvi korak integracija. Thank you. For now Jean-Pierre please. Thank you. Hvala vam, u ime Jasa, izvolite. The honorable for this Hvala lijepo uvaženim kolegama Čuli smo mnoga pitanja o premještaju. Mislim da mogu iznijeti nekoliko komentara, obzirom da smo mi bili prilično intenzivno uključeni u evaluaciju prvih pilot projekata vezano uz premještanje. To je bio projekt na Malti. Mislim da možemo proglasiti taj projekt uspješnim. Ustvrdili smo da je osiguravanje informacija pravodobno i integracija, da, da su to elementi koji su najvažniji za uspjeh. U cijelom postupku vrlo je važno da budemo brzi. Ne možemo očekivati da imamo konačne rezultate prije završetka postupka. To je jako važno. Čuli smo i da su često bili spominjani ekonomski migranti. Zastupnik Atkinson iz EPPA ih je spominjao. To je jedan od razloga zašto u sjedištu ekspertize o pitanjima azila smo bili uključeni u ovaj proces proglašavanja sigurnih zemalja. Želim pojasniti da e, će se skupno rješavati zahtjevi. Ne, svaki zahtjev se treba rješavati zasebno, ali činjenica je kada pogledamo Zapadni Balkan, regija koja je trenutno aktualna, e, u to područje je e, došao najveći broj tražitelja azila više od 150 tisuća ljudi, a stopa priznavanja tražitelja zila sa Balkana je 0%. Naravno, svaki zahtjev se mora preispitati zasebno i postupak je potrebno ubrzati kako bi se ublažio pritisak na azilni sustav i e, time ću odgovoriti e, zastupniku Kikopu koji je naglasio pitanje zašto e, procesi traju tako dugo. Sve to dovodi do velikog gomilanja neriješenih predmeta. Imamo 700 tisuća e, predmeta u Ujedinjenoj kraljevini koji nisu riješeni i 30% tih predmeta e, su stariji od 6 mjeseci. Dakle, ta proglašavanje sigurnih zemalja bi ubrzalo taj cijeli proces. I posljednje, samo da istaknem ono što je rekla komisija vezano uz hot spotove e, mi možemo reagirati samo na temelju sporazuma sa trećim zemljama. Mi ne ulazimo u zemlju domaćina bez poziva. Dakle, možemo reagirati i ustrojiti hotspotovi samo ako nas zemlja domaćine pozove. Postoje zemlje kao što su Italija i Grčka koje imaju velike brojke, no mi ćemo sigurno reagirati kada nas se pozove. E, hvala. Gospodin Rosler iz Frontexa. Hvala na svim pitanjima. Želio bih iskoristiti ovu prigodu i zahvaliti svim tijelima iz država članica koje su pomogle zajedničkim operacijama Frontex sa svojim kapacitetima i opremom. E, identificirati ću tri pitanja koje su bila upućena Frontexu. Prvo pitanje je odnos između e, operacija spašavanja života i potraga na sredozemlju i operacije Triton kako ta veza funkcionira. E, cilj operacije Triton je kontrola granica i pripravnost na pružanje operacija spašavanja i potrage. Operativno područje Tritona je 60 e, nautičkih milja sjeverno od Libije i ne, ne smijemo prijeći tu granicu prema jugu iz sigurnosnih razloga i ne možemo dobiti niti odobrenje leta južnije. 90% tih operacija potraga i spašavanja života su izvan e, tog područja i zato je modus operandi putem EU satelita. Pozivaju se E, mornarički centri Italije za potragu spašavanja života i od njih se traži spašavanje. U tom trenutku nadzor granice se suspendira privremeno. Frontex također pomaže u e, operacijama spašavanja života i to u omjeru od 30% i dakle u 30% je uključen Frontex. To znači da više od 35 tisuća osoba e, je spasio Frontex 2015. godine. Drugo pitanje je bilo što učiniti s migrantima koji dolaze izvan hotspotova i nalaze se izvan hotspotova. Mi se fokusiramo na screening kako bismo izbjegli lažna, lažne prijave državljanstva. Frontex je prisutan na svim relevantnim dijelovima vanjskih granica. Screening je sastavni dio zajedničkih operacija e, u Italiji, Mađarskoj, Španjolskoj, Grčkoj i Bugarskoj. A što se tiče pomorskih operacija, veliko ovako veliko operativno područje uključuje to sigurne točke, točke prihvata na koje se osobe iskrcavaju, osobe koje se su spasile druge institucije ili nevladine organizacije ili komercijalna plovila kojima nije koordinirao Frontex. E, ustanovljuje se točka iskrcaja i uspostavlja se suradnja i to na način da je točka prihvata i screening e, u blizini. Uloga agencija u slučaju vraćanja. Nadovezat ću se na kolegu koji je iz EASO-a. Moram reći da ne možemo e, ništa e, poduzimati bez odobrenja zemlje domaćina. To se posebice odnosi na povratak ne možemo e, odlučivati o povratku. Dakle, možemo pomagati kod screeninga, pribave putnih isprava, organizacije zajedničkih operacija. Frontex može Frontex organizirao 60 operacija povratka u 2015. godini. 3000 e, osoba može biti vraćeno na taj način, no ovisi o tijelima države članice hoće li uspostaviti i donijeti odluku o povratku i hoće li surađivati s nama. Mi možemo u tome pomoći, međutim samo u suradnji sa državom članicom koja je donijela odluku o povratku. Hvala. Ispričavam se što vas požurujem. Gospodin e, Rauschenbach iz Europola. Koliko sam slijedio raspravu, mislim da je postavljeno samo jedno pitanje Europolu. Ono se ticalo nasilja, kršenja prava. U našoj e, operaciji Joint Mare imamo sustav ranog uzbunjivanja koji bi trebao informirati sve naše partnere i države članice kaznenim dijelima i u okviru tog mehanizma imali smo vrlo u vrlo ranim stadijima primili smo izvješća o nasilju počinjenom na migrantima i izbjeglicama. A što se tiče okvira centra, okvira centra za nadzor, ta izvješća šaljemo svakodnevno danas. Čuli smo jedno pitanje Eurojustu. Nikolas Ornerakis. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala na pitanju koje se ticalo prvog prihvata migranata u Grčkoj. No prema našem mandatu Eurojust se bavi samo na području, se bavi pitanjima pravosudne suradnje kaznenih pitanja, stoga Eurojust nije uključen u prihvat migranata na hotspotovima. Naravno, možemo odigrati važnu ulogu u hotspotovima, ali tek u kasnijem stadiju, nakon što je već aktivirana istraga i zahtjev za pravosudnom suradnju. Hvala vam na pozivu i plodonosnoj suradnji. I posljednje, Anne Charlotte Neigert iz Agencije za e, ljudska prava. Najprije ću govoriti na pitanje vezano uz uzimanje otisaka prstiju. Prema direktivi o azilu e, osoba e, mora surađivati sa nadležnim tijelima i ta ista direktiva predviđa da osoba koja odbija dati otiske prstiju može biti prisutna može biti prisiljena da to učini u pogrečnom postupku, to je postupak sam po sebi. Nakon toga e, dolazi do ispitivanja zahtjeva u, e, u biti. Odbijanje davanja otisaka prstiju nije dovoljno samo po sebi da bi se odbio zahtjev sukladno direktivi i naravno se poštuje načelo zabrane prisilnog vraćanja. Identifikacija uzimanja otisaka prstiju je nešto što je vrlo važno i ako postoje legalni načini za osobe da uđu u Europu, onda o tome uopće ne bismo razgovarali. Dakle, dugoročno moramo analizirati mogućnost širenja odnosno mogućnost primjene legalnog ulaska u Europsku uniju, a to bi bio mehanizam preseljenja, pravo na spajanje obitelji, e, davanje humanitarnih viza. Sve su to primjeri imigracijskih programa, također i za studente i e, znanstvenike, istraživače. Oni mogu biti izuzeti iz svih ovih pravila i upravo na ta pravila se mogu nadograditi druga izuzeća za migrante. Što se tiče maloljetnika bez pratnje, nekoliko govornika je spomenulo i taj problem, da su oni pripadnici najranjivijih skupina i potporne mjere se stoga moraju ustrojiti kako oni ne bi postali plijenom daljnje eksploatacije na teritoriju EU-a. Hvala. Približavamo se kraju ovog dijela. Ako se možete pričekati. Cecil, e, će iznijeti svoje zaključke o ovom dijelu na početku sljedećeg dijela. Posebno bih želio zahvaliti stručnjacima koji su nam se priključili danas. Hotspotovi su jedan od jedno od ključnih područja, također oni znanstvenici koji neće doći danas popodne, želio bih naglasiti da je vrlo važno svima njima da surađuju i komuniciraju s vama, sa nacionalnim parlamentima. Osoblje koje prati vaša izaslanstva se poziva na EASO informacijsku točku na prvom katu e, od 30.30 e, do održati prijem. E, SG3A3 je naziv dvorane. Hvala vam na vašem dolasku danas i suradnji. Dobar tek i hvala na pažnji.